So, dear colleagues, ladies and gentlemen, please take your Dragi kolege, dame i gospodo, molim, zauzmite mjesta. Danas imamo vrlo stroga pravila pridržavanja rasporeda Naravno, najprije ću pozdraviti Fila Kogana koji je imenovani povjerenik eh, za vanjsku trgovinu, koji sjedi ovdje do mene. Mislim da je jasno zašto smo danas ovdje i stoga nema potrebe objašnjavati razloge za ovaj sastanak. Gospodin Hogan odgovarat će na naša pitanja u e, jedinicama od po pet minuta. Prenosi se na sve jezike Europskog parlamenta i sve će to biti objavljeno na web stranicama Europskog parlamenta. Isto tako obavještavam vas da Odbor za pravno pitanje Europskog parlamenta nije našao nikakve prigovore u smislu održavanja ovog suslušanja. Gospodine Hogan, želim vam srdačnu dobrotošlicu na naš odbor. Ovo je zaista demokratska srž trgovinske politike. Čast mi je predsjedati tim e, odborom. Trgovinska politika je zaista je bila značajna ovih posljednjih godina. Ovaj odbor je odbor koji odobrava ili ne odobrava trgovinske sporazume a isto tako sudjeluje u izradi zakonodavnih propisa vezanih za trgovinsku politiku. Dakle, mi smo demokratski glas europskih građana po pitanju trgovinske politike. Sada živimo u vrlo ključnim vremenama. Imamo mm, probleme s trgovinskim partnerima, VTO se mijenja, a Čuli smo ovih dana da Sjedinjene američke države namiravaju uvesti nove carine nakon odluke VTO-a i sve to vezano za Boeing. Mi naravno radimo i na bilateralnim trgovinskim sporazumima, dobrim trgovinskim odnosima. Sve ovo u dobrom sustavu trgovine. Europski parlament igrao je važnu ulogu u napređenju trgovinskih sporazuma kao što smo radili kod sporazuma CETA ili pak kada smo donosili zakone primjerice vezano za rude i minerale iz zona u sukobu. Europski građani žele znati tko izvlači korist od trgovine da li trgovina slabi zaštitu potrošača i isto tako kako trgovina se odnosi na pariški sporazum za borbu protiv klimatskih promjena. Postoji puno opasnosti i izazova. Moramo stoga uzeti trgovinsku politiku za ozbiljno i ona mora stajati na čvrstim načelima. Održivost je jedan od takvih načela. Zatim norme, pravični standardi. A isto tako moramo poštovati mnoge konvencije i mjere politike poput onih međunarodne organizacije rada. Drugo, važna je trgovina i provedba određenih mm, dogovora. Nije su dovoljne riječi. Naša trgovinska mreža mora dati rezultata unutar i izvan Europske unije. Nadalje, moramo biti dosljedni. Trgovinske politike moraju biti dosljedne sa politikama Europske unije i s nacionalnim politikama. Zalagati se za smanjenje subvencija u ribarstvu u drugim zemljama ne možemo raditi, a da pritom dajemo subvencije za ribarstvo u Europi. Dakle, trgovinske politike zaista moraju biti podvrnute demokratskom nadzoru. Ursula von der Leyen je jasno rekla da je potrebno partnerstvo između Europske komisije i Europskog parlamenta. Gospodine Hogan, vi ste to i naglasili u vašim pisanim odgovorima na naša pitanja. Međutim, dopustite mi da naglasim nekoliko stvari gdje parlament želi da stvari budu jasne. Uvjeren sam najprije da Europski parlament se mora smatrati institucionalnim e, čimbenikom i ne može biti tek bilo kakav dionik. E, to je u vašim odgovorima e, na pitanje broj 3 i broj 7. Drugo, bilo bi jako dobro, ono na što ste se vi obvezali, da vaše dokumente s namjerama nama podijelite Međutim, to nije dovoljno jer e, dobro je poznato da se o tome raspravlja s državama članicama, ali to treba učiniti još ranije, u još ranijoj fazi prema tome e, Europski parlament traži da ga se uključi još u najranijim fazama. Htjeli bismo također sudjelovati vezano za privremenu provedbu jer Ursula von der Leyen je rekla da će se tako to činiti tek nakon odobrenja Europskog parlamenta. U vašem odgovoru e, niste bili toliko jasni. Molim da se vratite na to i e, pokažite da u tom smislu treba poštovati demokratske ovlasti parlamenta. I nadalje, nadzor i nadležnost za Europski parlament mora biti moguć kod već postojećih sporazuma. U ovom odboru znamo da zajednički odbori i različite organizacije ne smiju biti neka vrsta crnih kutija. Dakle, sve te faze sklapanja sporazuma trebaju također biti podvrgnute e, demokratskom nadzoru. Dame i gospodo, mi smo sada ovdje radi demokratskog nadzora. I pozvaću kolege da se jave te da postavljaju jasna pitanja kako biste nam vi mogli dati konkretne odgovore kao novi povjerenik. Vi niste ovdje da vas mi isprerešetamo. Vi ste ovdje i da nam iznesete najbitnije stavke vezane za trgovinsku politiku u sljedećih pet godina. Kako će sve to konkretno izgledati? Prije svega kako je organizirano ovo saslušanje. Tu radimo sukladno poslovniku Europskog parlamenta i dajemo svim kandidatima za povjerenika pravično mogućnost da iznesu svoje viđenje. Dakle, Phil Hogan ima najprije mogućnost da tijekom 15 minuta da jedan no, uvodno, održi uvodno izlaganje, a nakon toga bit će vremena za 25 pitanja koje će postavljati zastupnici. Najprije e, će pitanje postaviti sedam koordinatora klubova zastupnika u odboru INTA, a u sljedećem krugu 18 zastupnika postavit će pitanja, dobit će riječ prema kvotama zastupljenosti klubova zastupnika i neovisnih zastupnika. Pozdravljam predsjednika odbora za vanjske poslove Davida McAllistera. On će postaviti pitanje u drugom krugu. Pitanja i odgovora morat će se odviti u roku od pet minuta, što znači da svaki zastupnik ima jednu minutu da postavi pitanje. Nakon toga Phil Hogan ima mogućnost da odgovori u roku dvije minute, a onda bude li potrebno, postoji mogućnost da zastupnik zatraži pitanje pojašnjenja u osnovi na prvo pitanje i to u trajanju od jedne minute, a izabrani povjerenik ima jednu minutu za odgovor. Poslovnik je vrlo jasan po tom pitanju i jasno kaže da se dodatno pitanje može postaviti samo na istu temu kao traženje pojašnjenja za ono što je postavljeno u prvom pitanju. Neću dopustiti dodatna pitanja koje ne udovoljavaju tom kriteriju. Ovako će dakle izgledati organizacija našeg rada i nakon svih pitanja Povjerenik će imati još pet minuta za zaključno izlaganje. Ovaj je saslušanje u trajanju od maksimalno tri sata. Strogo ću se pridržavati tih pravila dodjele eh, vremena, dakle svakog govornika. Prijevod je osiguran na 23 jezika, a na ovom saslušanju, budući da saslušavamo irskog eh, kandidata za povjerenika, a imamo ovdje i nekoliko zastupnika iz Irske, svi eh, oni ako žele mogu se eh, javiti na irskom ali svatko se mora pridržavati zadanog mu vremena. Molim da budući da radimo na 23 jezika i da imamo prijevod, govorite jasno, ne govorite prebrzo. I isto tako, kao i obično, ovaj se sastanak kao svi sastanci našeg odbora prenose putem web streaminga na internetu, a također se i snima. Toliko organizacije ovog sastanka, a sada pozivam povjerenika imenovanog za dužnost povjerenika e, za trgovinu da uzme riječ. Hvala lijepa. Uvaženi zastupnici, Zahvaljujem izabranoj predsjednici Ursuli von der Leyen što me imenovala da budem kandidat za mjesto povjerenika za vanjsku trgovinu. I nadam se da ćete na kraju ovog saslušanja meni e, ukazati povjerenje. Meni vanjska trgovina nije nepoznata. Ja sam kao povjerenik za poljoprivredu tjesno surađivao s povjerenicom Cecilijom Malmstrom. Trgovina je važna i ja sam iz prve e, ruke okusio kako je vanjska trgovina zaista ključna za Europsku uniju jer svaki sedmo radno mjesto ovisi o izvozu. Moramo dakle dati prave mogućnosti za održive ciljeve razvoja u svijetu koji je E, sve više promjenjiv. Moramo omogućiti da uvjeti budu jednaki za sve. Trgovinska politika mora se moći razvijati, moramo pokazati da je ona relevantna i odgovarajuća kako bi odgovorila novim izazovima naše sigurnosti, strateške autonomije i gdje bismo mogli biti čelnici. Istovremeno moramo promicati vrijednosti koje imamo u Europskoj uniji i pokazati što mislimo po pitanju klimatskih promjena, održivog razvoja, e, prava rada i e, mnogih drugih standarda. Prije nego što izložim moje prioritete, uvjeravam vas odmah da ću nastaviti raditi na transparentan način kao što smo u prethodnom sazivu e, i radili. Redovno ću dolaziti i na sastanke vašeg odbora i na plenarne sjednice. Isto tako omogućit ću vam da pravovremeno dobijete pristup svim informacijama. I dobro sam pribilježio to što ste vi rekli, gospodine predsjedavajući. Slušat ću ono što vi kažete kada budem bio na vijeću. Ja ću e, to prenijeti i isto tako neću sklapati sporazume prije nego što se vi o njima budete mogli izjasniti. I e, moram reći da je vrlo važno da komuniciramo o našim trgovinskim odnosima. Dopustite mi sada da izložim pet glavnih prioriteta trgovinske politike u ovom mandatu moramo imati okruženje s predvidljivim pravilima. Tako ćemo, to ćemo postati ako ojačamo svjetsku trgovinsku organizaciju. Nadalje, moramo ojačati odnose i nastaviti graditi partnerstva u cijelom svijetu, a naročito s naglaskom na naše neposredno susjedstvo i Sjevernom Afrikom. Također moramo omogućiti okruženje u kojem će moći dobro raditi mala i srednja poduzeća, što znači da moramo i bolje primjenjivati već postojeći propis Četvrto, moramo imati alate za otvorenu trgovinu koja će biti pravična e, i to kako unutar, tako i izvan Europske unije. I peto, moramo omogućiti održivu trgovinu, moramo se usmjeriti na borbu protiv klimatskih promjena i e, moramo raditi u skladu s klimatskim sporazumom i e, u, prema željama ovog parlamenta. A sada o svemu tome malo više detaljnije. Dobra trgovina može se postići samo u jednom multilateralnom svijetu s dobrim pravilima. Multilateralizam je dio DNK Europske unije. Moja komisija će apsolutno na tome raditi i e, želimo ojačati red u svijetu trgovinski red u svijetu treba, poredak u svijetu treba biti takav da VTO bude u središtu toga. Svjetska trgovinska organizacija je presudna, ali mora je se ažurirati. Trebamo pravila. moramo također imati pravila koji će nam reći da su ona prikladna za suvremeni svijet mi e, već radimo na tome. Budem li potvrđen na ovoj dužnosti, ja ću sve učiniti kako bi se poboljšao sustav arbitraže u VTO-u. Istovremeno, naporno ću raditi zajedno sa svim drugim članovima VTO-a kako bismo ojačali mogućnost pregovaranja te organizacije. Moramo prestati sa subvencijama za ribarstvo eh, sukladno 14.6. E, zatim ćemo morati također nešto napraviti kako bismo pojačali sve ono o čem će se govoriti sljedeće godine u Kazahstanu na MT11 konferenciji. Isto tako moramo pripremiti inicijative za drugu polovinu 2020. godine za nova pravila u VTO-a moramo promijeniti pravila e, kako bismo prekinuli sa e, takvim subvencijama vezano za Kinu i drugih. Isto tako imamo previše partnera koji su se usmjerili ka protekcionizmu. Mi e, mogu naši partneri očekivati od nas da budemo dobar sugovornik koji će E, raditi na suradnji, ali isto tako ja ću uvijek braniti europske vrijednosti, europske interese. Preko atlantske veze postoje već 70 godina. Sjedinjene američke države igrali su ključnu ulogu i zaista podržavaju svjetski sustav trgovine. Međutim, neke stvari koje brinu SAD, brinu i nas. Iako mi mislimo da se situacija najbolje može riješiti unutar pravila. Europska unija će dalje napredovati na područjima zajedničkog interesa i raditi na smanjenju trgovinskih napetosti. Primjerice, kao u srpnju 2018. godine između predsjednika Junckera i predsjednika Trumpa stvari se mogu osigurati ili možemo tripartitno raditi i sa E, Japanom kako bismo ostvarili neke stvari u zajedničkom interesu. Zalažem se za transatlantske veze i e, radujem se suradnji s američkim e, partnerom. U svakom slučaju kako bismo stvarili naše ciljeve i naši partneri moraju željeti to isto. Veza između sigurnosti, tehnologije i trgovine i te kako se jača. Moramo raditi na tim pitanjima s našim e, partnerima. Spremni smo to činiti sa SAD-om, naročito kada gledamo na kontrolu izvoza. I isto tako e, zajedno s njima dijelimo zabrinuto zbog e, kineskih subvencija i kontrole države nad gospodarstvom. Moramo rješavati takva strateška pitanja s Japanom i SAD-om koji su naši strateški partneri ali e, naši trgovinski odnosi e, sa, e, s Kinom su i dalje važni i mi i kineske pa poduzeća moraju moći u jednom pravilnom sustavu se natjecati na tržištu. Sada nije slučaj. Moramo se boriti također protiv klimatskih promjena i radit ćemo na tome, ćemo na pitanju subvencija. Moramo ojačati odnose s Kinom. Moramo vrlo jasno braniti naše interese i vrijednosti i u tom smislu jako sam svjestan što brine Europski parlament u tom smislu. Što se tiče Kine, moramo imati pravilne i pravedne trgovinske odnose. Ja neću okljevati na to ukazati moramo naše odnose graditi na principu reciprociteta i omogućiti da naša poduzeća se mogu razvijati. Moramo također raditi i na tehnološkoj bazi, baš kao što stoji u komunikaciji komisije 2019. godine u Kini. A imamo različite alate u našim rukama e, gdje e, možemo e, smanjiti i e, sve ono e, što je narušeno u e, na europskom tržištu vezanom za poljoprivredu. Moramo graditi dubinske i cjelovite trgovinske odnose s našim partnerima s južne strane sredozemlja. Moramo nastaviti suradnju sa švicarskom i drugim partnerima. Naravno, moramo spomenuti i Brexit za 31 dan Ujedinjena kraljevina trebala bi napustiti Europsku uniju. Ali ne možemo e, predvidjeti konačni ishod toga. E, nitko to ne može točno predvidjeti, a Europska komisija priprema se za Brexit bez sporazuma. Što se tiče partnerstva s Afrikom, moramo ga graditi e, kao ravnopravni partneri. Ja sam već radio s Afrikom kao povjerenik za poljoprivredu i e, moramo pomoći ključne akcije u suradnji s Afrikom. Naši trgovinski sporazumi s Kanadom, Vjetnamom i odnedavno s Mercosurom e, pokazuje e, naše odnose i mogućnost da otvorimo tržišta ovdje, za tržišta u inozemstvu i radimo tako s trećim zemljama. Nastavit ćemo s pregovore s Australijom i Novim Zelandom, nastaviti s novim partnerstvima ako uvjeti budu dobri. Ali mogli bismo još bolje stvari učiniti ako dobro realiziramo sadašnje sporazume. Naime, naši partneri moraju shvatiti da moraju provesti e, sve članke postojećih sporazuma. Imenovat ćemo zapravo referenta koji će nadgledati trgovinske sporazume i tu osobu koja će biti e, kontaktna točka za ta pitanja e, ću tražiti da pomno pogleda da li se ti propisi primjenjuju. To je naročito važno kad se radi o malim i srednjim poduzećima koji nailaze na velike prepreke. Moramo imati otvorenu trgovinu, moramo se boriti protiv protekcionizma i moramo osigurati pravednu trgovinsku razmjenu, tako da ćemo imati jednake uvjete za sve unutar i izvan Europske unije. Imamo inicijative koje će omogućiti vezano za javnu nabavu da naša poduzeća budu uspješna. Moramo se baviti također pitanjima nepoštene konkurencije. Moramo gledati kakva je situacija na tržištu poljoprivrednim e, proizvodima i e, moramo također paziti da spriječimo da treće zemlje primjenjuju negativnim mjerama. Nadalje, trgovina ne smije biti samo otvorena, i pravedna, ona također mora biti održiva. Ona mora štititi klimu, okoliš i e, mora štititi radnike i njihova prava. Biću spreman koristiti sve instrumente koji su nam na raspolaganju kako bi se to ostvarilo. Putem trgovinskih sporazuma na multilateralnoj razini, otvaranjem tržišta za robu i usluge. Bude li se mene potvrdilo na ovoj dužnosti, radit ću s vama kako bismo ostvarili opći e, e, sustav povlastica i carina. Sadašnja situacija koju mi imamo jedna je od najvelikodušnijih u cijelom svijetu, koja i tekako pozitivno utječe na politike razvoja želje da se vrijednosti koje sam upravo opisao unesu u našu trgovinsku politiku e, i želje su ove komisije jer su to želje građana i mi ćemo puno raditi da se to ostvari. Ovaj parlament, a naročito ovaj odbor, je od Lisabonskog ugovora postao izuzetno važan u organiziranju naše trgovinske politike. Radit ću s vama kako bi smo to sve još e, e, učinili uspješnijim. Uz vašu suradnju e, mislim da ćemo to moći zajedno i ostvariti. I Europa će biti čelnik u svijetu na tom planu. Hvala. Hvala vam lijepa gospodine Hogane. Sada imamo prvi krug pitanja od strane koordinatora iz klubova zastupnika i prvi iz EPP-a je Kristop Hansen. Uh, Hvala vam gospodine predsjedniče, došli ovdje na naše saslušanje povjeniče Hogan. Vi ste povjenik, ali ste i uh, imenovani prvnik. Kao što znate, Europska unija i Amerika, Sjedinamečke države su najpovezanije regije na svijetu. Imamo 60 milijuna radnih mjesta sa obje strane Atlantskog oceana koji se tiču trgovine i činimo jednu trećinu globalnog BDP-a, a ipak politika trenutne američke administracije ugrožava stabilnost sa unilateralnim carinama, sa e, nastojanjem da se polarizira svjetska trgovinska organizacija koja predstavlja svjetski trgovinski poredak. Moje pitanje vam upućeno je kako mislite resetirati na neki način e, te odnose i kako mislite se zalagati za e, jedan trgovinski sustav koji će se temeljiti na pravilima sa jednim predsjednikom koji e, podriva tu međusobnu ovisnost koja je jako dugo bila temelj našeg trgovinskog odnosa. Hvala vam gospodine Hogane. Izvolite. Pa mislim da u trenucima kada postoji visoka napetost ne smijemo izgubiti iz vida širu sliku. Mi imamo 3 milijarde eura dnevno trgovine sa sjedinjenim državama i mi imamo najdublju, najbolju e, vezu sa sjedinjenim državama na svijetu. Imamo jedan uspješan sastanak e, u srpnju 2018. godine između gospodina Junkera i gospodina Trumpa Trumpa, ali nažalost nije se dosta toga pomaklo što se tiče programa od tada. Predsjednica von der Leyen ima jasan cilj, a to je da se nastavi graditi na tom pozitivnom programu iz 2017. godine i da ja radim na tome da uvjerim se nemačke države da se radi prema e, jednom partnerstvu koje će biti uzajamno, e, ravnoteženo i korisno za obje strane, ali naravno potrebno je dvoje za to. Ja se zapravo čudim zašto je njima toliko dugo bilo potrebno da oni nešto učine. Ja ću to učiniti na pravedan način i tu ću predstavljati interese Europske unije. Ključ je taj da se neumorno usredotočimo na tu dimenziju uzajamne koristi. Nedavno zaključenje dogovora od prošlog srpnja o govedini je jasan znak da je Europska unija spremna riješiti pitanje koje je dosta dugo bilo pred nama na stolu kroz suradnju. E, ta povezanost između sigurnosti, tehnologije i trgovine se sve više razvija i stoga nam je potrebno sudjelovanje Sjednih država u BTO-u. E, oni moraju razumjeti da mi dijelimo mnoga ta pitanja koje njih zabrinjava što se tiče primjerice državnih subvencija iz, eh, u jednoj državi za koju svi jako dobro znamo i eh, na koji način oni koriste svoju eh, kontrolu države nad tvrtkama da e, trguju. Stoga mislim da možemo pronaći zajedničko tlo za trgovinu ako je to naš cilj, ali to treba napraviti pod pokroviteljstvom Svjetske trgovinske organizacije. Mislim da ako koristimo taj argument uzajamne koristi, taj pristup, da to može dovesti do različitih dogovora od kojih će obje strane biti sposobne, e, biti, imati koristi i nadam se da će, da će se nemačka država to i vidjeti. Imate li još neko nastavno pitanje? Da, još jedno nastavno pitanje, molim. Danas ili sutra zapravo očekujemo da će doći do e, presude Svjetske trgovinske organizacije vezano u slučaj Airbus. Vidjeli smo privremeni popis onih sektora na koje će se Sjedinjene države usredotočiti, primjerice masline, vino, sir i tako dalje. Dakle, oni s time ciljaju države članice koje su dobavljači Airbusa i ja mislim da će to biti jedno nastojanje da se ukloni jedinstvo država članica. Vidite li vi to na to tako? I budući da su to isto tako proizvodi koji su zaštićeni, kako tu možemo zaštititi te poljoprivredne proizvode? Gospodine Hogane, pa prvenica Malmström je već iznijela jedno moguće rješenje za slučaj Airbus uh, i uh, za to što se događa u svjetskoj trgovinskoj organizaciji i da se pobjedimo da Airbus potpuno se u skladu s pravilima. Kao što znate, postoji jedan drugi slučaj u VTO koji se tiče Sjednih američkih država, to je Boeing. A za nekoliko mjeseci očekujemo odluku o tome. Što znači da nema smisla da ako smo mi kao Europska unija iznijeli jedno konstruktivno rješenje za jedan problem koji imamo, da se države uzvrate na negativno neki određen način, još više što bi mogli imati i e, negativno rješenje o Boeingu. Pokušali smo razgovarati s nemačkim državama o tome, ali nismo trenutno vidjeli da su oni spremni za to. Ja znam da su ti proizvodi jako ugroženi, ti koji su na popisu, ali pričekajmo da vidimo kakva će biti odluka SAD-a u smislu Uh, uzračanja, da vidimo koji će proizvodi biti na popisu, onda to možemo ponovno vidjeti. Ali naravno i Europska unija, moraju biti, Europska unija mora biti čvrsta vezana uz te proizvode koje ćemo mi identificirati. Hvala, ime socijalista demokrata. Katlin van Bremt. Hvala vam, gospodine predsjedniče, ovo je sabotaža radili. Take another one. Koristite drugi mikrofon. Now Sada sam još udaljeniji od vas, gospodine Prvniče, ali to nema veze. Dobrodošli eh, Prvniče i imenovani Prvniče. Imam dva vrlo specifična pitanja za vas što se tiče sporazuma o slobodnoj trgovini. Prvo što se tiče onih eh, poglavlja o TSD-u na engleskom. Dakle, eh, danas taj sustav što se tiče standarda ne radi. Evo, pogledamo samo Južnu Koreju, primjerice, znamo za taj slučaj, ili Kolumbiju prošle godine je ubijeno 169 aktivista i boraca za ljudska prava. Vi ste rekli u vašim pismenim napomenama da ćete iskoristiti sve moguće mm, instrumente kako biste mm, ostvarili održiv razvoj i klimatske ciljeve. Kako mislite to napraviti? Ako vidimo kako se danas ta poglavlja provode, prošla komisija je pokrenula plan sa 15 specifičnih akcijskih planova Mene zanima koji ti akcijski, za koje akcijske planove mislite da nisu dovoljno dobre, koje mislite osnažiti ili mislite možda za ta poglavlja o trgovini i održivom razvoju razviti e, neke nove akcijske planove. Zatim isto tako što se tiče ratifikacije, imate mogućnost postaviti nastavno pitanje. Gospodine Hogan, izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo Van Brent. Jako dobro znam mnoge od koordinatora koje sam imao prilike upoznati u ovom odboru. Znam da vam je želja učiniti bolje što se tiče provedbe postojećih sporazuma i da se trgovinska politika jako učinkovito koristi u tu svrhu. Korijski primjer je prvi jedan taj takav slučaj da smo zapravo iskoristili sve one akcije što se tiče rješavanja sporova koje možemo iskoristiti kako bi e, Koreja bila u skladu sa ovim poglavima koje nisu poštivali. Mislim da je to dobra prilika da po prvi put iskušamo kako će izgledati provedba i da vidimo kako će jedan od naših partnera zapravo ispuniti ono što su rekli kada su potpisali trgovinski sporazum. Mislim da se trebamo na to osvrnuti. Što se tiče 15 akcijskih planova, o održivom razvoju, to poglavlje o TSD-u, dakle trgovini i održivom razvoju, to mi je jako važno, to znači da treba tu više civilno društvo u tom e, sudjelovati, da trebamo više iskoristiti i dogovor između institucija Europske unije, to znači da možemo otvoriti nove mogućnosti kako bismo e, to e, dobro implementirali, kako bismo i financijski poduprijeli moguće tužbe i kako bismo pomogli pri podnošenju dokaza u tim slučajevima. Stoga ja izuzetno snažno podržavam korištenje trgovine i trgovinske politike kada se radi u potpunoj, o potpunoj provedbi poglava o trgovini i održavom razvoju. Mislim da će ovaj korijski slučaj biti jako zanimljiv e, tesni slučaj. Katlin, izvolite. Što se tiče tog vašeg odgovora kada pogledamo što se evo dogodilo ljetos u Brazilu, već smo imali raspravu o tome i sporazum o Mercosuru, neki ljudi kažu da kada bi danas imali sporazum o Mercosuru da bi on zaštitio amazonsku prašumu. Ja to ne mislim. Mislim da nam su nam potrebni uvjeti za preratifikaciju što se tiče sporazuma o Mercosuru i drugih trgovinskih sporazuma prije nego što počnemo raspravljati o samoj ratifikaciji sporazuma. Slažete li se s takvim e, pristupom jer bi tako Europski parlament ima jednu dodatnu težinu kako bismo se pominuli da trgovinu koristimo, kao što ste vi rekli u vašem uvodnom govoru, za to da doista dobijemo e, pravi angažman vezano za ono što se odlučilo u Parizu. Dakle, imate li vi, jeste li vi za takav jedan preratifikacijski pristup? Kao što znate, te predsjednik Bolsonaro u Brazilu je drugačiju političku e, poziciju prije nego što je izabran za predsjednika u Brazilu. To nije neobično u politici, kao što znam, ali nakon izbora je on odlučio da će zapravo zauzeti jedan drugačiji stav za sporazum u Mercosuru i rekao je da će nam se pridružiti i da će se pridružiti isto tako i e, zemljama potprednicama Pariškog sporazuma. On govori tu o 15 milijuna hektara e, obnove šume između sada i 2030. godine. Govori o nultoj stopi sjeće šuma i govori o boljem upravljanju šuma. Dakle, kada ne bismo imali trgovinski sporazum i te, trgovinske politike, onda ne bismo mogli izvršiti određeni pritisak na države koje su obuhvaćene Mekosom, uključujući i Brazil. Vidimo što se događa u amazonskoj prašumi, ali nemamo alate danas za Europsku uniju e, da dobro na van radimo. Mislim da bi ova zadnja faza ratifikacije zapravo mogla biti ona faza da ćemo imati najvišu težinu. Mene zanima što vi mislite kada kažete preratifikacija, ali samo vas želim upozoriti na to da kada imate neke rasprave u toj preratifikacijskoj fazi, da će onda oni isto tako tražiti od nas da otvorimo neka nova poglavlja. Dakle, ništa nije besplatno kada se radi o trgovini. I sada za klub zastupnika New uh, Europe riječ dobiva Karin Karlsbro. Hvala vam gospodine predsjedniče, hvala vam uh, na uvodu stvoriti jednake, pravila za sve, za sve države, uključujući za države u zemljama u razvoju, da se razvijaju i raste u modernoj globalnoj ekonomiji. Treba biti središnji cilj za e, digitalni trgovinski program. Koje vi aktivnosti mislite poduzeti kako bismo imali otvorenu, pravednu globalnu digitalnu ekonomiju gdje se E, poštuju sva pravila, a istodobno se stvaraju uvjeti od kojih će imati koristi kako ljudi, tako i poduzeća unutar i izvan Europske unije. Kako se misli pobinuti da svi, svi već postojeći e, digitalni e, porezi da su u skladu sa europskim pravilima i da stvaraju jedan koherentan međunarodni okvir za digitalnu trgovinu. I na posljedku kada će komisija predstaviti digitalnu trgovinsku strategiju. Hvala vam. Izvolite. Slažem se, gospođo Kalsbro, da e, otvoreno i pravilna trgovina treba biti temeljena na određenim pravilima, zato tako i postupamo prema Sjedinjeničkim državama. Ja sam danas se sastao sa glavnim direktorom VTO-a da vidimo koja su otvorena pitanja i kako možemo ići dalje. On je tražio od Europskoj da pokaže veće vodstvo u budućnosti, mi ćemo surađivati s njim da vidimo kako možemo imati e, otvoreni e, pristup trgovini na multilateralnoj razini koji će se mjeti na pravilima. U ovom odboru smo mnogo puta govorili o tome kako možemo nas zaštititi sa različitim trgovinskim instrumentima. Dakle, bilo da se radi o onom inovativnom prijedlogu e, screeninga stranih izravnih ulaganja ili o jednom drugom prijedlogu koji je trenutno u vijeću i nadam se da će vijeće tu napredovati o tome. Ja sam se sastoju sa Petrom Altmarom, sa ministrom gospodarstva iz Njemačke i vidjet ćemo koliko ćemo tu moći napredovati. Mislim da je to vrlo važan instrument. Učinak stranih subvencija na naše tržište je za nas vrlo važno pitanje u Europskoj uniji kada se radi o digitalnom području. E, isto tako ću i sa povednicom Vestage raditi kako bismo utvrdili koji je e, učinak takvih subvencija na digitalnom području, e, kako se tu primjerice Kina ponaša na unutarnjem tržištu Europske unije. Nama je veliki ponos to što imamo otvoreni transparentan, otvoreno i transparentno unutarnje tržište, ali nikad kad to neki iskorištavaju. Stoga moramo biti isto i snažni e, prilikom obrane kad nam je to potrebno imamo 140 e, mjera trgovinske zaštite, a 93 se odnose samo na jednu državu. Imamo i e, određen broj otvorenih istraga u ovom trenutku. Potrebni su nam ti instrumenti, moramo ih moći provoditi, jer ako ih ne možemo e, provesti, onda nam oni ništa ne služe za postizanje krajnjeg cilja. Dakle, kontrolni sustav Europske unije za izvoz e, nam koristi za to da se pominemo da e, se ne ugrožava primjerice sigurnost, što je isto tako vrlo važno za trgovinu. Nastavno e, pitanje, hvala vam na odgovoru. Što se tiče digitalnih pitanja, vidjeli smo kako je tu došlo do velike kontroverze kako bi imali dobru raspravu o tim i drugim odborbama koje bi mogle biti kontroverzne. Zanima me kako vi mislite poboljšati uključivanje civilnog društva i dionika tijekom trgovinskih pregovora, njihovo praćenje, i evaluaciju i kako mislite poboljšati komunikaciju kada se radi o trenutnim i budućim trgovinskim sporazumima kako bi svi jako dobro znali za koristi od trgovine. Izvolite. Bit će mi jako drago razgovarati sa svim dionicima iz civilnog društva, sa e, zastupnicima u europskom i nacionalnim parlamentima. To je doista e, prioritet za nas e, što se tiče stvaranja jedinstvenog tržišta i to pokušavamo već mnogo godina, ali napredujemo korak po korak. Nama je jasno da su nam potrebna jednaka pravila za sve. I ako postignemo jednaka pravila za sve, primjerice u E, s tim u vezi raspravljamo s Kinom u VTO, da ćemo onda moći isto tako i e, unutar VTO-a završiti rasprave o e, e-trgovini, da ćemo moći imati jednu digitalnu trgovinsku strategiju, jedan digitalni program kojeg možemo ne samo stvariti na europskoj razini, nego i globalno, naravno, sa svim pravilima, sa svom disciplinom koja to zahtjeva. Mi smo otvoreni e, sa svima raspravljati o e, koristima koje donosi trgovina sa sobom. To je kratka teška zadaća. Trebamo e, jako puno kontaktirati sa drugima kako bi svi znali što točno sadrže trgovinski sporazumi i da svi imaju prave informacije. To je naša zadaća. Hvala. Sada Heidi Hautala iz Kluba zastupnika Zelenih. Very um, Hvala vam lijepa. E, imenovani Freniće, dobro večer. E, u vašim pisanim odgovorima sam primijetila da ste rekli da želite imati nultu toleranciju prema dječjem radu. Ja vas pozivam da pogledate nekoliko rezolucija koje je donio ovaj odbor gdje mi tražimo obavezno revno postupanje u situacijama gdje e, europska poduzeća krše ljudska prava ili gdje dolazi primjerice do krčenja šuma. I drago mi je što vam mogu reći da je i komisija u srpnju e, rekla da će tražiti regulatorne i neregulatorne mjere za uklanjanje krčenja šuma u našim lancima e, usvajanje vrijednosti. Mene zanima kako bi vi doprinijeli u jednoj takvoj akciji da, dakle, primjerice za naše dobavne lance usvojimo to, taj, to načelo revnog postupanja. E, gospođo Hautala, ja pretpostavljam da će i Europski parlament imati kao u svojstvu pravo na inicijativu tu određene prijedloge. E, gospođa von der Leyen je o tome govorila, ja to u potpunosti podržavam ona je to spomenula u svojim smjernicama. Ja e, ću rado surađivati s vašim odborom ako to bude za vaš prioritet, bilo da se radi o tehničkoj podršci ili o raznim saslušanjima koje su potrebna kako bi se e, razvila e, ta politika revnog postupanja i nadam se da će moja služba vam biti pri tome korisna. Ali možemo isto tako reći da imamo i mi dosta dobru povijest što se tiče rješavanja pitanja ljudskih prava. Primjerice, uredba o e, e, mineralima iz područja sukoba koju ćemo moći revidirati. Imamo i uredbu o drvu koju ste spomenuli, koja sada zabranjuje da se na tržište Europske unije stavljaju proizvodi dobiveni od drva iz ilegalne sječe. Zatim imamo i direktivu o pravima žrtava i imamo i direktivu o nefinancijskom izvješćivanju za 6000 najvećih europskih e, poduzeća sada imamo obvezu da oni naš izvješćuju o svojim aktivnostima vezano za javno postupanje. Naravno da možemo učiniti više, ali ja svakako smatram da je to dobro ishodište. Da smo tu dosta napredovali i da naravno trgovinska politika može učiniti više kako bismo se borili za ljudska prava, protiv primjerice za uklanjanje mučenja, za rodnu jednakost vi kao odbor e, možete iskoristiti svoje pravo na inicijativu. Ja ću vas vrlo rado u tome poduprijeti. Hvala. Nastavno pitanje, Hajdi, u vašim pisanim odgovorima sam isto tako dosta referenca vidla na e, ciljeve održivog razvoja. Mene zanima kako mislite da bi komisija trebala organizirati svoj rad oko toga, zato što je to sada sastavni dio svakog imenovnog povjerenika u svakom mandatnom pismu, to stoji. Mislite li da bi to eh, trebao biti jedna određena osoba ili kako to bi to organizirali konkretno? Ja sam eh, i mi imamo zapravo na umu zajedno s predsjednicom von der Leyen da imamo zapravo referenta za provedbu eh, tih sporazuma i Mislim da bi to bilo moguće ostvariti 2020. godine. Ja ću se obvezati, a moraju se obvezati i svi relevantni dionici, da se vidi koji kriteriji i e, koje zadatke treba imati ta osoba. E, jer e, treba polagati račune, moramo imati dobru komunikaciju i dobru razinu provedbe i provjere te provedbe gospođa e, van Brent e, je to dobro e, sročila, a moramo imati nekoga ko će se u potpunosti baviti baš tim aspektima i nadam se da ćemo o tome moći i više raspravljati. Hvala lijepa. A sada Markus Buhald u ime kluba zastupnika IDE. Hvala lijepa. Postoji konsenzus oko toga da ne možemo prihvatiti lesfer trgovinu. Milijuna, milijuni građana su izrazili svoju zabrinutost zbog CETE i o TETI po kojem se tada raspravljalo. Jedna od glavnih kritika je bila situacija poljoprivrednika koji su i dalje bili izloženi, odnosno jesu izloženi velikoj E, konkurenciji kada govorimo o cijenama i trenutačno se javna rasprava vodi o Mercosuru kao i večeras znamo glavne podatke no ne znamo koje su implikacije tog sporazuma i na temelju koje procjene učinka e, i Europska komisija donosi e, zaključka. Čini se da do kraja pregovora u lipnju ove godine nije bilo uopće jasnoće vezano uz situaciju naših poljoprivrednika. Gospodine Hogan, kako ćete vi e, postupati kada je riječ e, Mercosur, sporazum Mercosur i e, nova procjena učinka i ako ona ukazuje na puno lošiju situaciju naših poljoprivrednika nego do sada? Hvala. Hvala na ovom pitanju. I tekako se bavim pitanjima trgovinskih odnosa Europske unije i Mercosura. Kada morate procijeniti određenu količinu proizvoda, nitko među poljoprivrednicima time ne može biti zadovoljan. Međutim, kada se vidi kakav je utjecaj e, su imali trgovinski sporazum u cijelom svijetu, ono što smo postigli, onda se to pozitivno odrazilo i na sektor poljoprivrede. E, CETA, sporazum s Japanom, s Meksikom, u osnovi sve je dalo pozitivne, jako pozitivne rezultate. Sporazum sa zemljama Mercosura je sasvim sigurno nešto gdje ćemo napraviti proučavanje e, e, studije utjecaja 2020. godine i to za apsolutno sve trgovinske sporazume na poljoprivredu i na e, takva poduzeća po pitanju svih takvih sirovina. Dakle, kada tarife i dalje ostanu niske i e, carine o govedini, e, piletini i za e, druge, onda je zapravo rezultat sve u svemu pozitivan. Nadam se da analiza koje vi tražite je nešto što vam možemo dati 2020. i 2021. da i to prije nego što ratificiramo taj sporazum, da će oni pokazati da smo polučili pozitivne rezultate a mnogi e, to sada već vide na planu e, mliječnih proizvoda, obranog mlijeka, e, maslina i drugih proizvoda. Dakle, postoje kvote, ali po prvi puta sada imamo zaštitne mehanizme vezane za carinske stope gdje kada se dolazi na europski sustav možemo onda status najpovlaštenijeg trgovinskog partnera povući na period do na do četiri godine. Gospodine Buhol, možete postaviti dodatno pitanje. što ste mi odgovorili na prvo pitanje. Vi ste u lipnju ove godine jednu milijardu eura obećali poljoprivrednicima odnosno komisija. A kako ste došli do te brojke? Je li to bila samo reklama ili ste se nadali da će tome biti tako? Hvala. Well, e, Čudi me da dovodite u pitanje e, novac za poljoprivrednike. E, poljoprivrednici nisu nikada prigovarali zbog tog novca. Njima je uvijek bilo drago to. Međutim, to je vrlo značajna svota novca koja se stavi po strani za slučaj da dođe e, do e, problema vezanih za Merkosud. I to smo jednostavno napravili kako bismo razuvjerili naš e, sektore, one sektore u poljoprivredi koji su vrlo osjetljivi. Dakle, mi smo zbog toga E, radili na zaštitnim mjerama, kvaliteti e, prehrambenih proizvoda. Hvala lijepa. A sada klub zastupnika ECR, Eger Zušvab. Puno hvala. Mi vjerujemo u poštenu trgovinu u Trgovina To je teme za stabilnost, za dijalog, za rast i zato su nam naravno potrebni i trgovinski sporazumi. Dakle, moramo se zaštititi kada je riječ o dumpingu primjerice ili ako smo izložbeni neopravdanim tuž, optužbama da e, provodimo dumping. Primjerice, bilo je nekih problema kada je riječ o uzgoju krumpira u suradnji sa Afrikom ili nekim južno azijskim e, zemljama nismo dovoljno brzo, dovoljno energično reagirali. Dakle, moramo predvidjeti aktivnosti kako bi zaštitili svoja poduzeća i radna mjesta. I agree with the, general sentiment Slažem se s ovim što ste rekli. Moramo brže reagirati i moramo pomoći malim i srednjim poduzećima kako bismo imali sve ono što je potrebno. Dakle, moramo imati e, utemeljene dokaze da bismo pokrenuli te zaštitne mehanizme. I kao što dobro znate, mala i srednja poduzeća, vi znate u Flandri, to su često mala poduzeća koji si ne mogu priuštiti da krenu u složene postupke. Ono čime se mi e, sada e, jako puno bavimo u glavnim upravama TRE i FISM je kako da napravimo više za mala i srednja poduzeća, da im damo potporu i pomoć. I isto tako E, da države međusobno surađuju kako se ne bi preklapali, kako ne bi radili jedno te iste stvari. Vjerojatno ste upoznati sa situacijom vezano za Kolumbiju koja je nametnula e, carine za neke uvozne e, artikle, uključujući i smrznute proizvode iz Belgije. E, siguran sam da ste baš na to mislili. Prošlog tjedna sastao sam se e, s njihovim ministrom. Međutim, nismo ovako na političkoj razini našli zadovoljavajući odgovor, pa moramo naći drugu. Hvala. Slažem se da moramo doista energično reagirati zato što e, će se to inače preliti i na druge zemlje. Dakle, imam jedno konkretno pitanje koja je e, uloga ovog e, referenta kojeg ste spominjali kako bi mogli brže i energičnije reagirati? Hvala. Dakle, jedan referent za e, provedbu i provođenje trgovinskih sporazuma će imati pune ruke posla. Ali najvažnije je da organiziramo dobru podjelu rada kako bi rezultati bili dobri. Gospodine Boržua, ja znam na što vi mislite e, vezano za e, krumpir i za e, belgijske pržene krumpiriće koje je mitska hrana u vašoj zemlji. Dakle, to je nešto što ćemo smo već pokušali kontaktirati, međutim naši napore nisu rodili plodom. Europska komisija međutim ne sjedi iz ruku i mi ćemo i dalje raditi da se, da to riješi. Da, da, ali i njemački prženi krumpirići su tu i njihovi proizvači su zabrinuti. A sada koordinator GUA Helmut Scholz. Dobar večer, povjereniče Hogan. Govorit ćemo vjerojatno cijelo večer o pitanjima trgovine, načela, e, provedbe, a različitih carinskih stopa. U vašim pisanim odgovorima rekli ste da ćete raditi da za VTO nađete neku novu e, ravnotežu kako bi se donijela nova pravila potrebna da bi se igralo prema istim pravilima. I to sve u interesu svih eh, članova VTO-a. Vi govorite o jednoj pravilima u svijetu koji trebaju ići za sveobuhvatni cilj, eh, dakle, pravilne trgovine u svijetu, ali isto tako i ekološka zaštita. Slažete li se da zahtjev dužnog e, mara e, u opskrbnom lancu za e, tekstilnu industriju da bi bilo dobro pravilo, a to traži Europski parlament. Ako ovaj e, odbor želi dati prioritet upravo tome, to je dio inicijative Europskog parlamenta i e, sukladni su političkim smjernicama gospođe von der Leyen i e, meni će biti vrlo drago da se izradi detaljnije taj prijedlog i vidi se njegovo područje primjene. Ranije smo već imali prijedloge vezano za tekstilnu industriju, ali e, trebalo je sedam godina da se dođe do nekog zaključka da se sporazum doći s SAD-om i s i zapravo nismo postigli ono što smo stvarno htjeli time postići. A ja ću surađivati s vašim odborom da dobijemo najbolje moguće rezultate. I da, shvatio sam da ima stvari gdje nismo postigli one rezultate koje smo htjeli. Imate li možda nastavno pitanje na to? Na koji način će to postati obvezujuće? Potrebna nam je potpora e, dionika u gospodarstvu i potrošača, jer potrošači su ključni u trgovini. Kako možete među građanima promicati ideju pravedne trgovine. Da li ćete nastaviti raditi na tome da se dodijeli nagrada za pravednu trgovinu kao što je bilo predloženo za vrijeme ovog saziva. E, zalagat ću se rado da se ta nagrada nastavi za etičku i pravednu trgovinu. Agent je recimo dobio tu nagradu i ja e, mislim da bi trebalo s time nastaviti i pokazati taj dobar primjer i trebamo koristiti informacije kojima raspolažemo na praktičan način e, na javnim događanjima i nadam se da ćemo na taj način utjecati na pojedince koji će e, na drugačiji način birati proizvode koje kupuju. Hvala lijepa. Sada smo čuli klubove zastupnika koji su e, imenovanom povjereniku Filu Hoganu postavili pitanja. A sada slijedi krug od 18 e, govornika prema Deontovom pravilu. E, najprije reći ima Jürgen Wartburg. Moje pitanje vezano je za mala i srednja poduzeća, budući da su ta poduzeća upravo okosnica europskog gospodarstva. Europska unija predvodi sklapanju različitih trgovinskih sporazuma više od bilo kojih trgovinskih blokova. Nažalost, izvoznici kao i uvoznici, a naročito mala i srednja poduzeća ne iskoriste, ne iskorištavaju pogodnosti koje im daju slobodne trgovinski sporazumi. Tek mali postoje njih i koristi. Moje zato pitanje što ćete napraviti kako bi mala i srednja poduzeća više koristila slobodno trgovinske sporazume i isto tako hoćete li imati fleksibilnije i jednostavnija pravila vezana za porijeklo. Kao što kažete, broj e, malih poduzeća je jako velik i oni E, stvaraju e, jako značajnu za trgovinu. 700 tisuća e, malih poduzeća koji predstavljaju više od trećine naših, našeg izvoza i u njima radi 6 milijuna ljudi. Oni su dakle jako značajni za europsko gospodarstvo. Što radimo u slobodno trgovinskim sporazumima? Imamo čitava poglavlja koje su upravo posvećena i srednjim poduzećima i uvijek ćemo raditi tako da imamo ta poglavlja koje odgovaraju potrebama e, malih i srednjih poduzeća. Međutim, proširiti te vijesti među malim i srednjim poduzećima bio je problem. I e, svi mi, države članice i parlament i Europska unija, moramo bolje e, obavještavati, moramo ih bolje upoznati s time kako bi oni bili upoznati s našim platformama i s onim što radimo. Spreman sam čuti od vas koje bi najbolje prakse bile. E, komisija ne može napraviti sve, ali kad već jednom imamo dobar sporazum, zaista je šteta da mala i srednja poduzeća ne iskoriste te pogodnosti. Partneri mogu imati različite interese im vezane za E, pravila porijekla i tu e, ponekada je neizbježno, ali e, mi govorimo o dosljednostima pravila o porijeklu u različitim europskim zemljama. Pitanje koje mislim vrlo važno za sve poduzeća, ali naročito za mala i srednja poduzeća, jesu pitanja birokracije. I znam da u e, vašem e, mandatnom e, pismu morate uzimati u obzir načelo jedan ulazi, jedan izlazi. Kako će to učiniti? Predsjednica von der Leyen je dala značajnu deklaraciju u tom smislu. I ja sam je i sam pitao kako ćemo raditi na taj način jer nemamo toliko zakona. Ali i uvjeren sam da ćemo zajedno surađivati i naći načina da bolje donosimo propise i zakone i da moramo naći načina da izbjegnemo preklapanja u našim zakonima i to će sasvim sigurno biti dobro i za mala i srednja poduzeća. Hvala. A sada riječ ima Nikola Danti. Hvala lijepa. Povjereniče, ako mi dopustite, ja ću se vratiti na temu Svjetske trgovinske organizacije. Nekoliko kolega je to već naglasilo. Jasno je da ta institucija sada prolazi kroz institucionalnu krizu, a multilateralizam je u mnogim aspektima već godinama blokiran. Vi ste nam u pisanim odgovorima e, jednom značajnim dijelom ste se bavili tom temom. A isto tako postavili ste si vrlo značajne ciljeve, dakle značajne inicijative da se početkom 2020. do 2022. godine e, nađu odgovori. Ja bih htio da malo produbite neke stvari koje ste već rekli. Mi smo tražili u ovom sazivu od komisije dva prioriteta klimatske promjene, održivi razvoj. Što vi možete napraviti u tom smislu vezano za svjetsku trgovinsku organizaciju? Kao što sam ranije rekao, pokušavamo surađivati s našim partnerima koji su ist mišljenici kako bi smo izbjegli E, propast situacije u prosincu. SAD nam još nije odgovorio na to. Vjerlo vjerojatno Europska unija će tražiti da se uspostave jednaki uvjeti za sve i po industrijskim i tehnološkim pitanjima, zatim e, pitanje subvencija e, i transfera tehnologija, subvencija u poljoprivredi i druge. I tu je naročito važno odnos s Kinom i vto U sadašnjoj konfiguraciji VTO nije dovoljno učinkovita organizacija, to je jasno. Razgovarao sam s glavnim direktorom VTO-a koji je to prihvatio, prihvatio moju analizu. I e, moramo s vremena na vrijeme izbjeći taj multilateralni pristup jer želimo biti potpunosti blokirani prilikom donošenja odluka. I isto tako sada ćemo ponovno e, početi s analizom statusa nekih država jer iznenađujuće da neke zemlje imaju status zemalja u razvoju koji su sada e, e, izuzetno industrializirane. Dakle, razlika u tretmanu određenih zemalja mora se temeljiti na e, jasnoj analizi. Dakle, to su stvari koje želimo napraviti na kratki i dugi rok e, kao Europska unija. Htio bih se baviti još jednom temom, a to su e, digitalna ekonomija i e-trgovina. Treba zaštititi europsku trgovinu e, naših dakle proizvoda kako i onih koji dolaze na naše tržište, a treba istovremeno zaštititi osobne podatke europskih građana. Mislim e, da se ta tema je nešto čime se itekako treba baviti na VTO-u. I zanima me što vi mislite napraviti po pitanju zaštite europskih građana e, kad se bave, kada trguju putem interneta? Tu postoje dvije stvari. E, privatne podatke trebamo zaštititi, ali istovremeno moramo omogućiti i svima da trguju. Dakle, to su ta dva cilja koje trebaju napraviti sa VTO. E, sve više i više se upoznajem s idocijom jer smo pokušali e, dati puno prijedloga kako bismo e, potencijale da se to ostvari naglasili i ostvarili, ali nadam se da će u lipnju sljedeće godine na MC12 se uspjeti nešto riješiti. Surađujemo na tim pitanjima i s Kinom i s SAD-om E, svi smo mi e, zaista značajni dionici u tom smislu. Mislim da je to vrlo važno. Treba se baviti sa industrijskim subvencijama, e, transferima tehnologija. Dakle, to je sve jako bitno ako želimo napredovati, naročito na jedinstvenom digitalnom tržištu gdje ćemo sve otvoriti za poduzeća. Moramo imati pravila koja će biti dobra za sve. Hvala vam lijepa. Sljedeći govornik je Jordi Kanjas. Hvala gospodine predsjedavajući. Gospodine Hogan, vi ste dali pisane odgovore iz kojih iščitavam da podupirete sporazum Mercosur. Mi bismo htjeli eksplicitniji angažman, jasniji angažman, jer radi se o sporazumu koji ako se ratificira s obje strane stvara velike prilike za industriju, za proizvođače, ali isto tako će se i e, Europska unija bolje predstaviti u jednoj regiji koja ima vrlo velik značaj za nas. Dakle, vrlo je važno da vodimo raspravu o prilikama koje pruža ovaj sporazum, ali i o dvojbama u o problemima u stočarstvu. Zatim, um, ovaj sporazum također izaziva zabrinutost um, u području ekologije, zaštite okoliša. I e, moje konkretno pitanje je koje konkretne strategije predviđate kako biste osigurali da imamo jedan održivi sporazum, da to postane održivi sporazum sa učinkovitim mehanizmima koji će dovesti do toga da svoje političke ciljeve, prije svega one pariške ciljeve, uspijemo ostvariti, a da pri tome čuvamo, naravno, imamo na umu i ljudska prava. Kao što sam prije rekao, ako želimo riješiti ta pitanja, onda ne bismo mm, trebali zaboraviti da bi bili još u lošem položaju, da nemamo taj sporazum s Mekosurom. Ja svačam e, ove osjetljiva pitanja, ali e, vaša država je jako snažan zagovaratelj sporazuma između Europske unije i Mercosura što se tiče velikog broja sektora, zato što postoje koristi što se tiče industrijske strane, što se tiče javne nabave. Na mnogim poljoprivrednim područjima koji se tiču ove države isto tako imamo vrlo pozitivne razvoje što se tiče smanjenja trgovinskih prepreka, a isto tako smo i što se tiče zaštite zemljopisnog označavanja proizvoda ostvarili veliku pobjedu. E, naš model e, vezano s pravila o intelektualnom vlasništvu se na taj način e, širi. Kad kad imamo na tržištu neke neprijatelje koji ne cijene taj europski model E, sustava zemljopisnog označavanja proizvoda, što je sustav koji jamči visoku kvalitetu, što ga mislim da imam, imam mnogo pozitivnih stvari u tom sporazumu, ali moramo isto tako imati na umu i osjetljiva pitanja, posebice na poljoprivrednom području i moramo to uspješno riješiti. Što se tiče mehanizama za zaštitu koje smo uspostavili, oni služe zaštiti poljoprivrede, ali isto tako i da E, što se tiče pristupa tržištu e, i poglavlju o trgovini i održivom razvoju dobijemo da tu dobijemo još više na težini. Primjerice, činjenica da je Brazil e, se odlučio pridružiti se Pariškom sporazumu je veliki uspjeh, a ne da i sjedna američka i Južna Amerika napuste taj sporazum. Dakle, time nemamo toliko velike entitete izvan tog sporazuma i stoga mislim da to da možemo smatrati pozitivnim ishodom da su se te države pridružile državama Europske unije što se tiče e, poglavlja o trgovini i održivom razvoju. Naravno, uvijek treba ostvariti određenu težu, ali kada se radi o težini i ovom pitanju kojeg ste vi postavili, mislim da smo tu dobili dosta dobar rezultat. Imate nastavno pitanje? Nuestra obligación no es convencer a los convencidos, yo soy un... Da, naša obaveza nije da uvjerimo one koji su već uvjereni u korist ovog sporazuma sa Mercosurom, već su nam potrebni argumenti kako bi uklonili sve dvojbe. Dakle, u zadnjih nekoliko godina vidjeli smo da nije da nemamo dovoljne zaštitne mehanizme. To je činjenica. Prije svega kada se radi o važnim pitanjima i dio europske javnosti zahtjeva obaveze, preuzimanje obaveza u području zaštite okoliša, pogotovo nakon Pariza. Naravno da bi bilo bolje kad ne bi bilo sporazuma, ali je pitanje što ćemo sad učiniti kako bi poboljšali te zaštitne mehanizme, kako bi ih usavršili, kako bismo uvjerili i one koji još nisu uvjereni u korist ovog sporazuma. Pa, na primjer, da bilo koja država iz Mercosura odluči da više neće biti partneri s Europskom unijom i da neće biti dio Pariškog sporazuma, pa onda ne bi bilo uopće nikakvog sporazuma. Dakle, to je jedna zaštita mjera koju imamo što se tiče našeg programa održivosti. To nije bila ideja toga, ali to je evo jedna opcija dakle, koju imamo. Ako vidimo da u dijalogu um, nema napretka, onda vaše države članice regije, zastupnici Europskog imaju tu opciju. I mi svakako našim partnerima u području Mercosura kažemo da je tako, takav proces zamišljen. Stoga postoji veliki pritisak na strani država Mercosura kako bi se ostvario pozitivan ishod procesa ratifikacije. To je još eh, jedan argument kojeg možemo iskoristiti. Što se tiče eh, poljoprivrede naših osjetljivih proizvoda, pa tu po prvi put imamo zaštitni mehanizam. Sad imamo presedan, zato što smo to iskoristili za Rižu, za Italiju i Španjolsku, primjerice prema Kambođi i Mijamaru, gdje smo iskoristili taj mehanizam na temelju eh, podnesenih dokaza i ne moramo to sada isprobavati. Mi znamo kako taj mehanizam funkcionira i kako se dokaze skupljaju. To je jedna stvar. Isto tako kontroliramo eh, i dozvole eh, postupke vezane uz govedinu da niti jedan proizvod ne dođe na tržište Europske a da ne udovoljava standardima Europske unije i da imamo 100% kontrolu što se tiče poštivanja e, tih pravila za proizvode. Mislim da smo dosta tako postigli, ali naravno ćemo zajedno da se pobrinemo da imamo točne, dobre informacije. Hvala. Sljedeći govornik je Ana Mišel Asima Kopulu. Hvala vam gospodine predsjedniče. Povjereniče, u vašem mandatnom pismu stoji da se vi trebate kao fokusom baviti multilateralnim sustavom koji ste mi napravili, ma vaš jedan prioritet je da predvodite uh, u VTO-u, posebice što se tiče e-trgovine i prisilnog prijenosa tehnologija. Dakle, s jedne strane se traži od vas da osnažite vaše vodstvo prema Kini i Sjednim državama a e, vidimo da imamo i tu drugu stranu. Imam dakle dvostruko pitanje. Kako mislite uravnotežiti te napetosti između multilateralizma, slobodne trgovine s jedne strane, te zaštitnih mjera uz neke druge političke instrumente koji se koriste u kontekstu reforme Svjetske trgovinske organizacije? I kao drugo, kako mislite nas ovdje u parlamentu i naš odbor uključiti u vaše napore što se tiče reforme VTO-a? a to je nešto što ste spomenuli u vašim pisanim odgovorima kao jedan od vaših prioriteta. Hvala vam. Kao što sam ranije rekao, VTO je sada u najdubljoj krizi od kad je osnovan i jako ste svjesni tih problema, mehanizam za rješavanje sporova se raspada, a e, transparentnost nije dovoljna. Europska unija misli napraviti sve što može na razini vto kako bi VTO bio u samom središtu naše globalne trgovine. Mi moramo naš multilateralni pristup trgovini koji se mene na pravilima osnažiti, inače će vladati pravilo džungle možemo vidjeti hoće li se Američke države nama pridružiti, ali nemamo za sada nikakve naznake od njih da, da misle surađivati s Europskom unijom ili s bilo kojim drugim partnerom kako bi se pozabavili reformom koja je potrebna u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Mislim da je i sama Svjetska trgovinska organizacija shvatila mm, da joj je potrebna reforma. Ali isto tako Europska unija treba zastupati vlastite interese, vlastite vrijednosti i trebamo e, djelovati s jednog snažnijeg položaja nego sada trenutno i u tom smislu je trgovina jako važna. Vaš rad u Europskom parlamentu je vrlo važan u tom smislu. Vi imate i u budućnosti e, važnog posla pred sobom i trebamo svi raditi na tome da e, se pominemo da imamo određene alate na raspolaganju i da njih možemo onda iskoristiti za rješavanje problema koje imamo. Primjerice krađa intelektualnog vlasništva, e, primjerice prisilan prijenos tehnologija, primjerice poduzeća koje su u državnoj kontroli u Kini, koje uživaju subvencije kada djeluju na tržištu Europske unije. Dakle, moramo imati jednaka pravila za sve, ali kao otvoreno gospodarstvo mi želimo i da drugi drugi otvaraju svoje gospodarstva i da implementiraju ono što su eh, se obvezali učiniti kada su se prije mnogo godina pridružili svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Um, Hvala vam, gospodine predsjedniče. Samo eh, bih vas pozvala da nam kratko kažete koji je vaš stav što se tiče multilateralnih eh, sudova za, ulaganju i da nam kažete kako mislite ako ste za pomoći pri uspostavi istih. Ukratko, to je kao što znate jako nova inicijativa. Mi smo za multilateralne sudove i e, posao se sada upravo e, odvija, za ostvarivanje toga, još je rano, ali postoji izgleda potreba za uspostavu tih specifičnih sudova kako bi naša dragovinska politika bila, učinkovitija. Hvala. E, Inma Rodriguez Pinjero je e, idući govornik. Izvolite. Gospodine povjereniče, puno smo govorili o nužnosti ovoga, to ćemo naravno poduprijeti. Dakle, Radi se o tome da je potrebno osnažiti međunarodni sustav, potreba su nam pravila, vi ste govorili i o SAD-u, ali moramo govoriti i o Kini. Moramo znati, odnosno imati na umu da Kina ima e, sustav e, koji se temelji na nepoštenoj konkurenciji. Pa me zanima kako želite postići da Kina konačno preuzme odgovornost također i unutar VTO-a Dakle, kako želite isto vremeno e, koristiti i instrumente, zaštitne instrumente i zaštitne klauzule i da li imate na umu e, troškove koji će se svaliti na mala i srednja poduzeća i poljoprivrednike ako će se e, snositi teret dokazivanja. Zatim, što se tiče poljoprivrede, želim znati što kanite učiniti kako biste jače zaštitili one osjetljivije sektore. Well, sukladno mom kontaktu s određenim ljudima, mislim da mnoge države sada zanima da se uključe u to, da se zadrži sustave to, a Radili smo s Kanadom, na izradi novog e, sustava arbitraže, ali to će se temeljiti na tome koje države imaju interese za to. Nadamo se da će se mnoge države pridružiti tome jer su nam potrebni zemljopisni blokovi za država kako bi imali svrsishodan ishod. E, isto tako e, sam već dosta rano razgovarao sa sjemačkim državama da nam kažu što zapravo žele, jer one to nisu učinile, unatoč tome što Europska unija iznosi već mjesecima prijedloge e, sjemačkim državama. I stoga znam da sada ulazimo u jednu političku sezonu u sjemačkim državama koju treba uzeti u obzir, pa ćemo vidjeti kako će sukladno tome biti njihov stav. U e, procesu reforme VTO-a razgovaramo isto tako i sa Kinom. Nadam se da ćemo uskoro tu dovesti do promjena. Znam da možda mislite na komade zakonodavstva sad bi moglo doći do dramatičnog utjecaja na male i poduzeća. Vidjet ćemo kako će su zakonodavci odrediti pragove i onda će krajnji e, komad zakonodavstva vidjeti hoćemo li imati veliko opterećenje za male i srednja poduzeće ili ne. Tome ćemo vrlo uskoro raspravljati sa sukonavcima u okviru trijaloga. Možemo postaviti prag na razumnu razinu i troškovi su naravno važni za male sredne poduzeća i moramo vidjeti kako im možemo pomoći da upravljaju troškovima. To je jedan važan teret za njih i stoga će eh, određivanje tog praga biti vrlo važno u tom smislu. Nastavno pitanje. Da, u vašem pisanom odgovoru vezano uz trgovinsku strategiju vi uopće niste govorili o gospodarskim i trgovinskim odnosima i vezama između Europske unije i Latinske Amerike. Nije li to prioritet? Zašto, niste, zašto se niste dotaknuli te teme? Zatim ono što me još zanima, to je i rodna perspektiva u trgovinskim sporazumima i koliko ju kanite uključiti u sporazume. Čini mi se da do sada niste bili dovoljno ambiciozni po tom pitanju i e, povjerenica Malmstrom se jako angažirala oko ovoga pitanja i imamo e, zajednički neka, e, neka pravila, ali Mislim e, da treba spomenuti ovdje i e, da Kina neprestano da iz Kine neprestano uvozimo proizvode koji ne ispunjavaju uvjete. Dakle, kako će izgledati suradnja po tom pitanju kada govorimo o carinama? nijedan e, proizvod e, prema našem sustavu ne dolazi na naše tržište ako ne ispunjava same, samo našu relativu, a države su odgovorne za vršenje kontrole u naše ime i kada smo imali prije dvije, tri godine skandala sa Brazilom, onda smo odmah uveli 100% kontrole kako bismo to riješili. Dakle, ako imamo neke žalbe, ako imamo neke dokaze o bilo kakvom takvom proizvodu, onda to trebate reći e, vašoj državi članici koja radi prema tim e, odredbama. Imamo jako stroga pravila i to je nešto što o čemu se ne može e, pregovarati u trgovinskom sporazumima. Dakle, druge države su te koje moraju podići svoje standarde, a ne mi. Što se tiče uh, povjerenice i rodne jednakosti, ona je danas u na konferenciji, možda ste i vi bili tamo. Ja sam sigurna da ona ima određen program i ja ću isto tako vrlo rado raditi na rodnoj jednakosti. Irski e, zastupnici ovdje u Europskom parlamentu će vam reći da ja nisam protiv toga da se promiče i pojam rodne jednakosti u vlastitim izborima. Kao ministar okoliša sam ja zapravo i uveo jedan takav zakon koji je omogućio ženama da više koriste u e, nacionalnoj politiki sa vrlo dobrim rezultatima. Dakle, ne morate mene uvjeravati što se tiče rodne jednakosti i ako možemo iskoristiti i trgovinsku politiku u te svrhe, tu doista nema problema. Hvala. Ana Kavacini je sljedeći govornik. Good evening, Commissioner Designate. Um, Dobar večer. Gospodin Hogan, vaš portfelj eh, pokriva i eh, politiku zaštite ulaganja, a u mandatnom pismu gospođe von der tu nije, nisu bili navedeni određeni ciljevi, što je dosta nezgodno budući da smo imali eh, u proteklih godina eh, neke zabrinuti među, među građanima što se tiče toga da vi radite na multilateralnim sudovima za ulaganje, radite na Kini, radite na europskoj e, povelji, a imamo i postupno uklanjanje fosilnih goriva. Mislim, vas pitati slažete li se da bismo mi se trebali e, boriti protiv klimatskih promjena i u tome uskladiti naše trgovačke, naše političke mjere. I zanima me hoće li ciljevi održivog razvoja biti usklađeni sa ovim pitanjima ulaganja. Postoje prava ulagača, a mislite li uvesti neke obveze ulagača kada se radi o okolišu i klimatskim promjenama? Hvala. Znam da ste vi pet godina bili politički slučnjak za vašu stranku, pa možete više ući u tehničke detalje nego ja, koji sam se dva tjedna pripremao za ovo slušanje. Ali moram reći da sam neovisno o tome za uspostavu multilateralnih sudova za ulaganje, kao što sam već rekao. Mi time možemo zaštititi europska poduzeća koja djeluju izvan Europske unije protiv različitih nepoštenih praksi, ali takva ulagačka pravila su eh, naravno sastavni dio eh, EU i država članica EU, što znači da neće uvijek eh, biti iz drugih jurisdikcija. Mislim da ste mi to zapravo pokušali prenijeti, da je vrlo važno imati zaštitna pravila za europska poduzeća kada djeluju na stranim tržištima. Ja Svakako neću već reći da sam pravni stručnjak za ono što vi predlažete, ali sam spreman surađivati s vama i s onima kojima je u interesu uspostaviti takve sudove na jedan smislen, način, da vidimo do kakvih implikacija bi moglo doći, jer je uspostava tih sudova važna. Hvala. Nastavno pitanje. Imam nastavno pitanje uz jedno povezano područje Mislim da ste u odboru čuli da postoji veliki interes vezano uz ciljeve održivog razvoja, klimatske promjene i poglavlje o trgovini i održivom razvoju. Vi ste rekli da će se prije svega usredotočiti na provedbu, što je naravno dobro, ali ja si postavljam ono pitanje, budući da su ciljevi održivog razvoja novi i vi u vašem mandatnom pismu imate posebnu misiju vezanu s to koje nove prijedloge imate kako bi se doista proveli ciljevi održivog razvoja u svim e, trgovinskim sporazumima, ne samo u okviru poglavlja o trgovini i održivom razvoju. Trgovina i održiv razvoj je vrlo važna stavka, već imamo putem Pariškog sporazuma na obveze i u okviru drugih sporazuma također prema ciljevima održivog razvoja i to će biti sastavni dio procesa u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji da se u naš radni dokument za VTO uključe ciljevi održivog razvoja. Isto tako smatram, nakon one rasprave koje ste imali 2017. i 2017. godine, da ste razvili akcijski plan sa 15 točaka o poglavlju o trgovini i održivom razvoju, što bi također mogao biti jedan dokument koji bi mogao poslušati u mom radu. Dakle, imamo dosta toga, imamo dosta vezujućih um, pravila, ali što se tiče Svjetske trgovinske organizacije Europskog parlamenta da mislim da bi mnogo toga uspjeli postići kada bi doista te ciljevi uspjeli ustaviti u čih pet godina. Hvala. Sljedeći govornik je Marko Campomenozi. Možda ćete uskoro naučiti i izgovoriti moje prezime. Što se e, odluke VTO tiče o Airbusu, to je vrlo delikatna situacija i razlog iz kojeg jedna država koja nije dijela, dio projekta Airbusa, to je Italija, ona će biti vrlo vjerojatno druga po redu e, zemalja koje će na koji će se najviše odraziti ta odluka, a naročito poljoprivredno prehrambeni e, sektor koji nema nikakve veze sa svim tim. Dakle, e, što mislite, hoćete li moći nešto napraviti kako bi se našla bolja ravnoteža o primjeni te odluke, te presude? Vi ste do sada bili povjerenik za poljoprivredu i znate da Mercosur, Vjetnam, Australija, Novi Zeland, ali i SAD su zemlje e, gdje imamo trgovinske sporazume koji itekako brinu prehrambeno-poljoprivredni sektor. Možete li nešto napraviti u tom smislu? Prije svega, poljoprivreda nije dio nikakvih pregovora sa SAD-om. Drugom Nadam se da bi e, e, SAD se htio e, tu angažirati. A ovisi i o tim odnosima s Boeingom, inače ne bismo mi trebali dati uzvratne mjere. A treba vidjeti kakve će carine nametnuti SAD je 5 milijardi, 10 ili 20. Kada budemo vidjeli kakav je razmjer svega toga, moramo vidjeti što ćemo napraviti kako bismo se sami borili za interese Europske unije. Moramo to napraviti odmah, ali isto tako moramo uzeti u obzir i te uzvratne mjere, mjere odnaste po e, pitanju za Boeing ali moram reći da kada se tako e, donese mjere kao milo za drago, to je štetno za oba gospodarstva. Imate li nastavno pitanje? E, Mendelssohn, Einstein, Ferrer Wagner, De Hucht i Hogan. Od 2004. do sada tu su bili sve povjerenici e, Europske unije za trgovinu koji su imali različite interese, ali nisu imali puno znanja o onome što se događalo na sredozemlju. Zato bi bilo dobro da e, se e, europski povjerenici sada uspjene u drugom smjeru, recimo e, zaštita oznaka porijekla. Možete li nešto napraviti u tom smislu? Isto tako, zanima vas i me jeste li svjesni kada e, e, vidim ja da predstavnik jedne zemlje koja je jako daleko e, i ne poznaje dobro ta pitanja što on može napraviti da zaštiti cijelu Europu u jednom takvom delikatnom sektoru. Prije svega još nisam postao povjerenik, tako da u ovom popisu ime Hogan je malo prerano došlo. Imam također posao kojim trebam braniti evropske e, interese. Mi ćemo nametnati tako carine i nadam se da vi e, e, kao Talijani koji imate puno prijatelja u SAD-u ćete ih uspjeti uvjeriti da trebaju naći dobro rješenje. Predložili smo prijedlog kako bismo sa SAD-om postigli dobar sporazum još u srpnju. E, mi moramo obraniti Europsku uniju i u svakom slučaju moramo se zalagati za naše sveopće trgovinske interese, iako to možda neće nužno biti lako na kratki rok. Hvala lijepa. Sada Jan Zahradil ima riječ. Hvala, evo ja sam i za vas e, imenovani povjereniče. Hvala. I htio bih usmjeriti vašu pozornost ponovno na Aziju. Vrlo pragmatično i realno opisali ste naše odnose s Kinom e, koje nisu savršeni, postoji određena ravnotežna. To je divno tržište, ali nemamo baš e, idealne odnose, sporimo se oko statusa tržišnog gospodarstva i tako dalje. Možete li nam možda e, malo pomnije reći e, kako bi e, ste vi na konkretan način oblikovali europsku trgovinsku politiku u odnosima s Kinom? Bez obzira na stajalište SAD-a ili nekog drugog. Kao što znate, pregovaramo s Kinom u ovom času e, u svjetlu eventualnog trgovinskog sporazuma između Europske unije i Kine. I e, moramo dakle istražiti sve mogućnosti koje su večeras spomenute, uključujući i e, državne mm, poduzeća u državnom vlasništvu, prisilne transfere tehnologije, i gospodarstva koji se nije otvorilo za strane tvrtke kao što je to trebalo i obećalo. Ja zajedno s, gospođom von der Leyen e, želim da se to zaključi do 2020. godine. To je ogroman posao i vrlo izazovan. Započet ćemo na sastanku VTO-a 5. studenog u Šangaju. Ja ću biti tamo i sastaću se sa svim političkim predstavnicima na najvišoj razini koji će svi biti tamo osim predsjednika Xi Jinpinga. Trebamo dakle tu raditi i na reformi VTO-a i međunarodni sporazum o ulaganjima i da to dovršimo 2020. godine. Imate li nastavno pitanje? Hvala. Kina ima značajne veze s mnogim zemljama jugoistočne Azije. E, mnoge od njih žele trgovati s nama kako bi se uspostavio određeni geopolitički balans, neka ravnoteža u odnosu na Kinu. Dakle, kako gledate na trgovinske odnose sa zemljama ASEANA? Trebali bi se li nastaviti kao do sada s našim pristupom prema pojedinim zemljama, dakle svaka zemlja pojedinačno, ili pak da imamo nešto poput ovog s Merkosurom širi dakle trgovinski sporazum sa jednom regijom. Povjerenica Malmström radila je jako puno toga da bismo imali regionalne sporazume. Međutim, e, zemlje ASEANA imaju probleme zbog kojih ne možemo e, tako što napraviti. Kao što znate, Filipini od 2015. godine ne mogu tako pregovarati, a i druge zemlje, primjerice Tajvan i drugi, nisu u mogućnosti pregovarati na taj način zbog važnih poglavlja e, trgovine i održivog razvoja ali imamo jako dobre sporazume koje smo sklopili, primjerice s onaj s Vjetnamom, koji je sada u procesu ratifikacije i nadam se da će se ratifikacija ostvariti. Neka pojašnjenja jesu potrebna, ali kada odete u Vjetnam krajem listopada nam se će ta pojašnjenja dobiti. A isto tako, druge će se stvari dogoditi primjerice sa e, e, sa e, oznakama porijekla, a tu je i sporazum sa Južnom Korejom 2009. godine. Dakle, od zemlje do zemlje sklapamo sporazume i napredujemo. Dakle, imamo mogućnost sklapanja takvog jednog sporazuma s Indonezijom, ali tamo čekamo da se neke stvari naprave po pitanju okoliša primjerice. Dakle, ne očekujem sklapanje regionalnih sporazuma već od zemlje do zemlje. Hvala. A sada David McAllister koji predsjedava odborom baš kao i ja. Hvala. Imenovani povjereniče, predsjednica von der Leyen traži od vas da ojačate sposobnost Europske unije da se brani od nepoštenih trgovinskih eh, praksi i eh, eh, da proučavate izravna strana ulaganja. Postoje 12 država članica koje imaju sličan sustav provjere. Da li namjeravate ojačati mehanizam za nadzor izravnih stranih ulaganja? Odgovor na vašeg pitanje je da. Htio bi da imamo usklađeni pristup za cijelu Europsku uniju. Neke države članice zabrinute su, naročito one zemlje iz formata 17 plus 1. Moramo dakle raditi zajedno kako bismo imali europsku europsko stajalište i jačanje takvog mehanizma mislim da je nužno. Jednostavno to su stvari e, gdje, s kojima se ne možemo igrati. Mi smo vrlo vjerojatno najotvorenije tržište na svijetu. Očekujemo to isto od onih zemalja s kojima trgujemo. Tražili smo to od Kine, to još nismo dobili. I nadam se da će putem sporazuma o tog investicijskog sporazuma, dakle da ćemo imati bolje rezultate. A također i instrument za međunarodnu nabavu koji vi vrlo dobro poznajete. Imate li dodatno pitanje? Hvala. E, svjetsko tržište javne nabave karakteriziraju neke zemlje koje nisu otvorene. Europsko je tržište otvoreno, ali europski ponuđači imaju vrlo teške uvjete na drugim tržištima. Kako ćete nešto učiniti kako bismo dobili međunarodni instrument za javnu nabavu? Počeo sam prije nekoliko dana raditi s ministrom, njemačkim ministrom Altmajerom i nadam se da ćemo za sljedećih nekoliko tjedana uspjeti raditi na tome primjerice iz Francuske, da vidimo zbog kojih razloga se ova stvar blokira na e, gospodarskom vijeću počinju shvaćati da je vrlo važno da imamo jasan obrambeni trgovinski sustav jer nam to može pomoći prilikom pregovaranja tamo gdje postoje poteškoće. Moramo sve to ojačati i mislim da ćemo tu imati veći manevarski prostor. Hvala. A sada Marie Pierre Vedrin imenovani povjereniče, sami ste rekli, naša trgovinska politika mora se temeljiti na reciprocitetu i pravilima tržišnog natjecanja koja će biti jednaka za sve evropljane. Kao što ste rekli, e, mnogi su nam tržišta zatvorena zbog protekcionističkih mjera. Što ćete učiniti putem javne nabave da se situacija deblokira, a naročito vas pitam kako ćete braniti multilateralizam i ključnu ulogu e, Europske unije putem novih e, zakona. I isto tako što ćete napraviti po pitanju održivog razvoja. Govorili ste o tome da treba imenovati referentnu osobu koja će e, pratiti provedbu trgovinskih sporazuma. Ali recite nešto više konkretnije. Imate li već nekoga na umu koji će biti njezin opis, e, točan opis poslova i kako će surađivati s vašim kabinetom s jedne strane i s našim parlamentom s druge strane? Hvala. Ako želite da radimo na otvorenom multinacionalnom pristupu, moramo početi od one organizacije koja određuje sva ta pravila za sve zemlje. to je Svjetska trgovinska organizacija. E, malo prije kada sam odgovarao gospodinu Dantiju, ja sam vam objasnio što mislim kako se to može odgovarati, ali je mm, u očekivanju potpore SAD imamo plan B i Europska unija će imati mogućnost E, predvoditi svim ovim u drugom dijelu 2020. godine i mi ćemo e, raditi i nadam se da ćemo imati e, arbitražni sud do kraja 2020. godine. Želim raditi na sustavu, e, jakom obrambenom sustavu trgovine, ja mislim da će i vijeće u tome vidjeti interes. To je naročito važno prema onim zemljama koje ne poštuju pravila, naročito kad se radi o poljoprivrednim subvencijama. A inicijativa o kojoj govorite vrlo je značajna. Vaša zemlja je i ona koja to e, promiče. A Mislim da bismo takvog jednog referenta trebala staviti u glavnu upravu za trgovinu i imati takvu osobu e, trebamo dati e, mogućnost e, da, da ima određene ovlasti i bilo bi vrlo važno da ta, da ta institucija, to tijelo ima odgovarajuće osoblje i odgovarajuća sredstva. To neće biti samo agencija, ali treba dobro i neovisno raditi. Europski proizvođači i potrošači žele da u našim trgovinskim sporazumima da se naši zahtjevi, recimo, vezano sa zdravstvenu ispravnosti drugi u potpunosti poštuju. Možete li zajamčiti da će se naše norme zaista poštovati od strane svih onih proizvoda koji dođu na naša tržišta? Najbolji primjer koji vam mogu dati su proizvodi koji su nedavno e, bili e, um, gdje se pojavila prevara, recimo u ekološkoj poljoprivredi. Prije nekoliko godina ja sam surađivao s gospodinom Hojslingom koji iz odbora za poljoprivredu gdje smo radili na normizaciji poljoprivrednih proizvoda i jednostavno želimo da to poštuju oni koji uvoze i izvoze iz Europske unije. A što se tiče e, našeg poglavlja o e, sporazumima, e, mi želimo da sve zemlje s kojima surađujemo povise svoje standarde i da one budu e, sukladne europskima. A to će se primjenjivati na jednu kraljevinu ako za poljoprivredne proizvode i industrijske proizvode e, neće se tražiti od drugih zemalja e, da poštuju ove proizvode E, to će biti jako problematično jer će ti proizvodi doći na naša susjedna tržišta i onda će to staviti u loš položaj evropske proizvode. Tu moramo biti jako pažljivi. Hvala. Sada Ticijana Begine. Hvala lijepa, povjereniče, e, imenovani povjereniče. Vratila bih se na temu održivih studija utjecaja. Prethodna povjerenica to nije smatrala prioritetom, iako je vrlo jasno da treba proučiti utjecaj koji oni imaju na društvo i na okoliš. I moramo reagirati i prije nego što se te studije završe. Umjesto da te studije e, se čeka da se oni izrade, da li biste vi prije nego što se potpišu sporazumi već to objavili? Hvala. E, pa da, već imamo procjene i studije utjecaja prije početka samih trgovinskih pregovora. Dakle, u početnoj fazi proučavamo održivost i e, mogućnosti koje tržište pruža. I već taj je početni sporazum objavljen e, ranije ove godine a studija utjecaja objavit će se prije ratifikacije, vjerojatno prije kraja sljedeće godine. Imat ćemo također e, procjenu utjecaja e, održivosti za sporazum sa zemljama Merkosura, a imat ćemo dakle, i sve te procjene kao i ex ante e, studiju utjecaja. I to će biti puno potpunije nego li prije tri ili četiri godine. Ne mislim da procjene i studije nedostaju i bit će mi drago da ih mogu objaviti. Hvala na odgovoru. E, nisam mislila prije ratifikacije, već i prije samih pregovora. To u nekim slučajevima može zaista biti značajno. Za slučaj da bismo trebali započeti pregovore sa zemljama koji su sada u okviru programa EDA, e, recimo naročito koristili rad djece. I u tom smislu bih postavila još pitanje vezano za aktiviranje zaštitnog mehanizma, odnosno odredbe za uvoz riže iz Kambođe. Kambođa je uložila žalbu i rekla je da je tu nedostaje u interes Unije. A o tome su zapravo govorili drugi kolege. Zanima me kako vi vidite koji je interes Europske unije, trebamo li to definirati kako bi se moglo reagirati i u situaciji kad je samo jedna država članica e, došla u e, situaciju rizika. Hvala, ja nisam pravnik, ne mogu vam definirati interes Unije, ali znam kako funkcionira praktična e, sigurno zaštitni mehanizam za sve što e, e, nije uvoz oružja. Kambođa i Mijanmar su i tekako sudjelovali u izvozu riže. I s vremenom smo našli dokaze iz zemalja kao što su Italija i Španjolska da se jako povećao uvoz riže iz Kambođe. Bilo je potrebno dosta vremena, ali mi smo stvari poduzeli i uspjeli smo po prvi puta zaštititi zaštitnim mehanizmom španjolske i italijanske proizvođače kako bi se zaštitili njihovi poslovni i drugi interesi e, i to u skladu s onim što je bilo dogovoreno. Dakle, to je mogućnost korištenja mehanizma zaštite i za druge proizvode. Došlo je dakle do liberalizacije vezano za slobodno trgovinske e, e, sporazume. To se pojavljuje i za osjetljive proizvode i sad ćemo pratiti u cijelom svijetu slobodno trgovinske sporazume koje imamo sa svim zemljama u svijetu. A ova situacija s rižom e, uvozom rižom iz Kambođe i Mijanmara je dobar primjer toga kako smo zaštitili. Hvala. Sljedeći govornik je Joachim Šuster. Poštovani gospodine Hogan, Ursula van der Leyen eh, vam je dala zadatak da uvedete porez na CO2 i to će omogućiti eh, poštene uvjete kada govorimo o europskim proizvođačima i proizvođačima na drugim kontinentima. Dakle, nekoliko idućih mjeseci moramo odlučiti o ozbiljnoj temi, dakle o pravnoj osnovi ovog instrumenta. Ovaj instrument bi se mogao uvesti u obliku poreza, ali to bi značilo da u vijeću moramo dobiti jednoglasnu odlugu ili to može biti mehanizam za prilagođavanje gdje se zahtjeva kvalificirana veličina. Dakle, važno je kako ćemo e, izračunavati imati tu stopu i kako će se to uklopiti u e, sustav trgovanja emisijama. Dakle, to treba biti sukladno europskom e, zakonu, europskim propisima. Zatim postavlja se pitanje da li postoje e, nekakve razlike i osim toga me zanima da li uzimajući u obzir te aspekte možete iznijeti koji su vaši planovi kada govorimo o porezu na CO2. Hvala. Well, it's Pa ovo je vrlo složeno pitanje i vrlo mi je drago da će gospodin Giantaloni biti vodeći za to pitanje, da znači, on biti nadležan za svedeno postupanje što se toga tiče, za procjenu učinka i tako dalje. Je to dosta složeno pitanje kao što ste to upravo i objasnili. Cilj je da se e, izbjegne premještanje ugljika i da sva poduzeća mogu raditi pod pravednim jednakim uvjetima da možda kombiniramo taj e, porez sa sustavom ETS-a. Mislim da ćemo naravno morati tu surađivati i sa povjerenikom Timmermansom koji će biti izvršni potpredsjednik za e, klimatska pitanja. Trgovinska politika, dakle, i kako ćemo to uključiti u to je nešto što ću ja morati još izdefinirati sa gospodinom Džantalonijem i sa gospodinom Timmermansom. Nemam naravno neka saznanja trenutno o tome i ne želim prejudicirati, ali mislim da moramo vidjeti izbor za koje su nam opcije. Ne želimo imati situaciju gdje mi radimo sve što bismo trebali raditi, a imamo konkurente diljem svijeta koji ne rade ništa kako da oblikujemo taj odnos, kako da ostvarimo dobar rezultat, a da istodobno izbjegnemo da ljudi tijem svijeta ne rade ništa, što znači da ćemo mi onda biti u nepovoljnom položaju. To ćemo morati izbliza pogledati i to će morati biti sastavni dio procjene učinka. Nastavno pitanje nicht ganz befriedigend die Antwort. Mislim da vaš odgovor nije zadovoljavajuć, e, zato što je važno pitanje kako ćemo se držati pravila VTO-a, da to bude sukladno njihovim pravilima. Osim toga, govorili ste o pitanju kako možemo provoditi e, održive ciljeve. Vi ste tu naveli i Južnu Koreju kao primjer. U Južnoj Koreji je e, ostran velik napredak po održivosti, ali to se već sedam godina ignorira pa često se ne čini ništa po tom pitanju, pa me zanima sasvim konkretno kako ćete vi kao nadležni povjerenik postupati, dakle kako e, ćete osigurati da se pridržavaju e, prava sindikata i tako dalje, što recimo u Južnoj Koreji očito nije slučaj. Upravo iz tog razloga u sporazumu sa Južnom Korejom i imamo mehanizam za rješavanje sporova kojeg sada po prvi put koristimo u okviru trgovinskog sporazuma. Imali smo već e, u sporazumu iz 2009. godine tu odredbu i to sada Europska unija priziva nakon nekoliko akcijskih planova s kojima smo se htjeli pobinuti da Južna Koreja ispuni sve svoje obave u svim poglavima i sada krećemo na taj drugi korak na pokretanje mehanizma o rješavanju sporazuma što je u skladu sa onime što smo se usuglasili u sporazumu. Vi sada od mene tražite da vam kažem kakav će biti rezultat nečega što zapravo još uopće ne znamo kako ćemo to oblikovati. To nije pod mojom izričitom nadležnošću. Vrlo rado ću razgovarati s vama kada dobijem više informacija od e, vodećeg pomenika pod vodstvom gospodina Timmermansa da mi on kaže kako ćemo tu postupiti. Ja sam za ono što stoji u mom mandatnom pismu, da sam spremna dakle, tu odigrati svoju ulogu, ali žao mi je što vam ne mogu um, dati više detalja o tome. ne možete niti očekivati od mene da ću vam dati e, jasne detalje o nečemu u vezi s čime proces još nije niti e, pokrenut. Hvala. Danuta Marija je sljedeći govornik. E, Hvala, poveniče. Želim vam postaviti pitanje o Brexitu. Znam da to nije tema koja vam je draga jer se tu radi o čistim spekulacijama, ali mislim da možemo reći sa sigurnošću da ako dođe do izlaza bez sporazuma, ali i do redovnog izlaza, da u svakom slučaju ćemo odmah krenuti i o utvrđivanju novog odnosa i onda će i sporazum o trgovinskoj politici biti zasigurno jedan sastavni e, stup toga. U tom kontekstu će naši britanski prijatelji biti oni koji će odlučivati o tome kakav e, sporazum o trgovinskoj politici žele. Znamo da je gospođa May htjela vrlo e, otvoren, dubok, širen sporazum o trgovini, a da trenutna vlada više pokazuje da želi nešto konvencionalnije, nešto površnije i ne vidimo baš niti da su jako se obezali za to da ćemo imati načelo jednakih pravila za sve. Znamo da su ta naša tržišta toliko bliska i stoga mislim da bi u svakom sposobu trgovinskoj politici trebali imati osigurane standarde. Stoga me zanima kako vi gledate na to pitanje mjera za postizanje nekih pravila za sve, hoće li to biti za nas neke crvene linije, posebice kada se uzme u obzir ova naznaka sa britanske strane da su spremni više ići ka regulatornoj divergenciji nego konvergenciji. Vrlo je teško reći u kojem smjeru oni trenutno idu jer izgleda da ne mogu u donjem domu progurati sporazum s pravom ste naglasili da je predsjednica vlade gospođa May i Europska unija da su oni ostvarili dosta dobro uravnotežen dogovor da je to dogovor koji e, je umirio Europsku uniju što se tiče e, jednakih prava za sve, što se tiče radničkih pravila, kvalitete hrane i tako dalje, zaštite potrošača. Sve su te teme nama vrlo važne i vjerujem da će biti sasvim dio mandata koji će biti pod mojom nadležnošću, e, jer ću ja biti zadužena za to da se ispregovara taj sporazum. Iz toga mislim da ćemo mnogo toga imati za reći o mandatu e, koji će biti dan povjerniku za trgovinu. I vjerujem da će svima biti e, dosta visok prioritet i taj pristup je neki pravo za sve. Nema nastavnog pitanja. Sljedeći govornik je Emanuel Morel. Bonsoir, monsieur le commissaire. E, dobro večer, gospodine imenovni povniče. Reforma VTO-a je e, na neki način e, problem sada u trgovinskoj policiji. Govorili ste o prijenosu tehnologije, o državnim subvencijama, o sustavu rješavanja sporazuma sa sjedimačkim državama. A što se tiče krađe intelektualnog vlasništva, tu niste mnogo toga rekli. Gospođo von der Leyen u mandatnom pismu isto tako ne govori o tome. A krađa intelektualnog vlasništva, da podsjetim, i, e, tiče se prije svega krivotvorina. To je za Europu katastrofa. Zašto? Zato što imamo tu mnogo mala i srednja poduzeća koja od toga pate. E, preko 400 e, tisućanih mjesta se to tiče, prije svega Francuske, Njemačke, Italije. I u vrlo različitim sektorima poput e, izrade namještaja, tekstila, lijekova i tako dalje. To ne stoji u dokumentu gospođe Vodovanja, i stoga vam postavljam tri pitanja. Kao prvo, je li to prioritet komisije? Jeste li razgovarali s kinezima o tome? jer je 80% krivotvorenih proizvoda upravo takvih iz Kine. Zatim što se tiče Amazon i Alibabe, oni e, preprodaju krivotvorenu robu, a do sada Europska unija ne čini ništa. Kao prvo, mi osnažujemo sada naše mjere za trgovinsku obranu kako bismo promijenili mišljenje kineskih vlasti što se toga tiče. Isto tako imamo na razini Svjetske trgovinske organizacije tu određen odnos sa Kinom s kojim ne možemo sada ići jako daleko i kao treće E, pokušavamo jedan sporazum o ulaganju sa Kinom dogovoriti gdje se u svemu tome raspravlja. I stoga će biti za mene važno da ako želimo takav sporazum e, zaključiti do 2020. godine, da upravo tu uključimo i te točke koje ste vi spomenuli, to je važno za mene. Ja ću vrlo e, izbliza pratiti to sve što se tiče sporazuma o ulaganju s Kinom. I eh, ja sam isto tako rekao da bih htio da se to zaključi do kraja 2020. godine. Se comportera Nadam se da Europska neće biti toliko naivna koliko do sad. Evo, eh, opet o svjetskoj trgovinskoj organizaciji. O tome govorimo, vrlo eh, drago nam što radimo na toj reformi. A, prošlog lipnja su Sjedinameške države, Australija, Brazil, države Merkosura nas napale, napale Europsku uniju e, vezano uz načelo predostrožnosti, što je jedan e, temeljni princip u Europskoj uniji. Vaš kolega, gospodin Ševčović, koji je jedan, isto tako, vaš potencijalni kolega u se rekao je da se treba raditi na, dokaz, na temelju dokaza, ne na temelju sumnje, a e, načelo predostrožnosti upravo se tiče znanstvene sumnje. Što vi mislite o toj važnoj temi? Hoćete li braniti e, to načelo koje je za nas sve vrlo važno, posebno kada se radi o poljoprivredi u okviru e, slobodne trgovine? Već sam ove godine to pokazao prilikom sporazuma Mekosu gdje smo inzistirali na to da se načelo predostrožnosti uključi u taj sporazum i mogu vam reći da su oni to vrlo nevoljko htjeli učiniti posebice u Brazilu. I na kraju smo ih uvjerili u to zato što je to za europsku stranu bilo jedno tako eh, takvo pitanje da bez toga ne bi moglo doći do sklapanja tog sporazuma. Tako da, evo, to je jedan osobni primjer gdje sam ja sudjelovao već ove godine u jednim takvim pregovorima gdje smo uspjeli ostvariti ovakav e, ishod o kojem govorite. Hvala. Sljedeći govornik je Jude Darling. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče Pomeniće. Pa htjela bih vam postaviti jedno pitanje o Brexitu, e, ali odupeću se tome i e, Htjela bih nešto dugo čuti o vama vezano uz detalje. Naš sustav općih povlastica je najvelikodušniji sustav na svijetu s kojim smo ostvarili blagostanje u mnogobrojnim e, regijama i predjelima diljem svijeta, ali čuli smo da je taj sustav e, ipak e, takav da ima određene mane. Partneri poput Mijanmara i Kambođe su dopustili da dođe do kršenja ljudskih e, prava u velikoj mjeri, te su međunarodne konvencije ne ispoštovali. Zatim i na Filipinima se je otvoreno rugalo Europskoj uniji. Unatoč tome je ovaj sustav vrlo spor, jako je nesposoban reagirati. A slično je po tom pitanju i vezano uz naše poglavlje o trgovini i održivom razvoju unutar e, sporazuma o slobodnoj trgovini. Možete li nam dati e, broj konkretnih aktivnosti, recimo pet takvih aktivnosti koje mislite poduzeti kako bi se e, uvećala učinkovitost sustava općih povlastica i poglavlja o trgovini i održavom razvoju kako bi oni doista ispunjavali svoje ciljeve. E, kao prvo uspostavit ćemo ovog e, glavnog referenta za provedbu trgovine koji će biti zadužen za provedbu tih sporazuma za sve njih. Također ćemo e, od civilnog društva prikupljati pritužbe. Vidimo da danas imamo jednu takvu pritužbu o ovom poglavlju u trgovini održivog razvoja. Imamo i akcijski plan što je pozitivno. Imamo E, mogućnost e, naštetiti e, reputaciji nekoj državi, ako dođe na takve pritužbe, to tako, isto tako možemo ostvariti određen napredak. Civilno društvo u tim državama treba više s nama kontaktirati i moramo iskoristiti finanske resurse za to kako bi te strukture, te uloge civilnog društva to moglo učiniti. Kao četvrto, imat ćemo jedan sustav za praćenje našeg sustava općih povlastica, da vidimo da dolazi do odgovornih ulaganja u tim državama, da ne dolazi samo do dumping što je nešto za što često okrivljavamo druge. I ja zasigurno smatram da pitanje e, sporazuma koji se tiču rada i okoliša, da nam to može biti prioritet kako e, bismo se pobrinuli da države koje su e, sastavni dio sustava općih povlastica plus, da se njih redovito kontrolira i da se vidi da one doista rade ono što trebaju. Vaš odbor, parlament i komisija su nam već prije mnogo godina e, iznijeli jedan takav okvir koji nam može poslužiti i za to da vidimo što možemo u budućnosti bolje raditi. Hvala. Samo da se osvrnem na nekoliko točaka koje ste sad spomenuli. U proteklih pet godina smo mogli primijetiti da se mnogo daje mrkva, ali da se batina ne koristi često kada se radi o sustavu općih povlastica, posebice kada se radi o sustavnim, ozbiljnim kršenjima ljudskih prava u nekim državama. Na temelju vašeg odgovora bi moje prvo pitanje bilo, je li jedno od područja e, koje detaljno mislite e, pogledati biti pitanje obveza ulagača. Govorimo mnogo o pravima ulagača, o reformi e, sustava ulaganja, ali biste li vi pokrenuli tu vrlo važnu raspravu o obvezama ulagača kako bismo se pominjali da je europska poduzeća koja ulažu e, drugdje diljem svijeta da e, poštuju sve standarde u svojim lancima opskrbe i da poštuju ljudska prava u svim predjelima gdje djeluju. Već to radimo pomoću naših programa, znači programa Europske unije za financiranje. Ja to znam u okviru svog rada kao povjerenik za poljoprivredu gdje smo primjerice u Africi vrlo često čuli kritike zbog toga što se nismo dovoljno pobrinuli da imamo odgovorno ulaganje u Africi. Mi sada imamo kontakte s Afričkom unijom i znamo vrlo dobro ko ima kakvu ulogu. Tu imamo dakle političku, političku vodstvo, financijsku podršku, teškišnu podršku, podijelili smo si uloge, ali to radimo na jedan odgovoran način, te različite javne programe onda e, kontroliramo. Naravno, postoji privatna odgovornost privatnog sektora u tom smislu. I moramo se pominuti da imamo odgovorno ulaganje i odgovorne obveze ulagača kao što ste i vi naveli. Hvala. Sljedeći uvijek je biti Bütikofer. Good evening, Commissioner. I would like... Da večer, poveniče. Rado bih spomenuo jedno pitanje koje je gospođa Van Bremt prvi put spomenula ovdje. Da je hitno potrebno suočiti se sa klimatskom krizom i da je zbog toga potrebno da koristimo i trgovinske sporazume kako bismo proveli različite klimatske imperative sve u vašem pismu što o tome stoji jest da trebamo imati poglavlja o održivom razvoju točka. To je izuzetno isprazno. Vi ste rekli da će vam ta poglavlja biti važna, ali pokažite nam, voli vas, koliko ste ambiciozni. Jesu li ti ciljevi dovoljno dobri ovakvi kakvi jeste ili kako ih vi predlažete osnažiti? što ste spremni učiniti kako bi se e, okolišni i radnički standardi u sporazumima o slobodnoj trgovini doista mogli e, na učinkovit način provoditi. Kao prvo bih htio reći da imamo međunarodne konvencije, međunarodne sporazume koji su sastavni dio naših sporazuma o slobodnoj trgovini i da na multilateralnoj i na bilateralnoj razini možemo onda provesti ona pravila koje smo tamo i upisali što se tiče poglavlja o održivom razvoju. Ne znam točno na koje države mislite kada se radi o radničkim konvencijama, zato što smo jako napredovali po tom mm, pitanju, čak i s Vjetnamom. Značajno napredujemo čak i sada prije nego što, smo, prije nego što ćemo ratificirati sporazum kako bi jedan dio radničkih konvencija već proveli. U sporazumu u Mercosuru imamo Paragvaj, Uruguay i Argentinu koji su e, već radničke konvencije e, implementirali. Brazil još ima jednu pred sobom. Moja ambicija je da se što više integrira koliko god možemo i sa što više političke snage koliko možemo a zasigurno je uz odobrenje vašeg parlamenta i odbora što se tiče mandata za buduće pregovore, vrijednosti Europske unije, bilo da se radi o gospodarskim, okolišnim ili socijalnim vrijednostima. Pomeniče, vi ste upravo spomenuli Kinu. Ja iz vašeg mandatnog pisma mogu iščitati da biste trebali nastaviti sa osvojenjem cilja da se do kraja 2020. godine postiže, postigne sporazum, a to nije isto kao dovršiti sporazum pod bilo kakvim okolnostima. Ja mislim da bismo se trebali složiti da je sadržaj važniji od brzine. Moje pitanje što se tiče glavnog referenta za povredu trgovine je sljedeće. Jeste li spremni obvezati se da će taj referent za provedbu trgovine i to redovito, ne samo konzultirati se sa poslovnim sektorom, već isto tako se konzultirati i sa sindikatima i sa uh, udrugama civilnog društva i sa predstavnicima proizvođačkih organizacija i hoće li taj referent za provedbu trgovine moći osvrnuti se na e, pritužbe o trgovini e, koju pred njega dostavljaju, budu dostavljali ti dionici. Ja ću svakako vam reći da se mislim jako angažirati sa svim dionicima. Trgovina je vrlo važan gospodarski instrument, ali to je važno kao element poluge za mnoge druge aktivnosti koje imamo, okoliš i tako dalje, koje mislimo uključiti u trgovinske politike primjerice naše političke mjere o javnom dobru, koje jako dobro znate i stoga vam mogu reći da ću uključiti sve dionike u to, uključujući ovaj odbor, ovaj parlament, e, ovo vijeće. Ova osoba će biti jako zaposlena jer će biti nadležna za sveukupnu provedbu trgovine. Neću se sada obvezati na to da će ta osoba kanalizirati pritužbe u smislu da postane neka vrsta ombudsmana. Ja želim pričekati da vidim kako će biti struktura toga svega jer ta osoba neće imati jednake resurse, neće moći duplicirati na neki način apsolutno ombudsmana i raditi na svim pritužbama. Možemo vidjeti kakvi će biti prijedlozi. Imamo primjer Perua gdje imamo jednu pritužbu od civilnog društva i onda smo uspjeli reagirati na to i uspjeli smo ostvariti jedan akcijski plan vezan uz uh, naše poglavlje u državnom razvoju. Morat ćemo dakle vidjeti kakva je definicija tih pritužbi, ne želimo da se udvostručuje rad drugih agencija. Hvala vam lijepa. A sljedeći gonik je Samira Rafaela. Gospodine Hogan, u proteklih nekoliko godina Europska unija sklopila nekoliko sporazuma o gospodarskoj suradnji sa afričkim regijama i državama iz dva razloga. E, vidimo da su dva regionalna sporazuma trenutno u blokadi a da će se neki sporazumi e, ažurirati i postati dio jednog šireg sporazuma gdje ćemo imati i standarde održivosti. Kako se misle pominjati da će se trgovinski odnosi nakon Kotonua između Europske unije i Afrike temeljiti na vrijednostima u skladu sa e, e, Europskom agendom o razvoju i da će biti taj odnos pravedniji. Dakle, mislite li da bismo trebali ažurirati taj sporazum kako bi podigli razinu standarda održivosti svjesna i što mislite kakav je smisao veće jednakosti u tom specifičnom kontekstu? Kao što znate, novo izabrana predsjednica von der Leyen je e, zatražila sveobuhvatnu strategiju u Africi u svojim sjednicama i tu će se uključiti i ciljevi održivog razvoja koji su po samoj svojoj prirodi takvi da se temelje na vrijednostima. A e, e, rodna jednakost je onda sastavni dio toga. Ja sam već radio dosta na tome primjerice kroz provedbu sporazuma sa eh, Afričkom unijom gdje smo pružali tehničku podršku Afričkoj uniji i eh, siguran sam da neki kolege mogu to potvrditi. Ovi pregovori o sporazumu nakon Kotonua tiču se osnaživanja našeg odnosa s Afrikom u tom istom smjeru. Tu postoji aspekt o održivom razvoju, o upravljanju i o zajedničkim vrijednostima. U Istočnoj Africi su posebno eh, pomalo spori e, što se tiče pokretanja toga, mislim da će sutra biti jedna prekretnica što se tiče odnosa sa Afrikom, kada se radi o jednom e, novom sporazumu kojeg ćemo možda moći jednog dana pretvoriti u sporazum o slobodnoj trgovini, gdje možemo onda svakako imati to pitanje jednakosti, jer neki sporazumi ne uključuju automatske to pitanje. ako se radi o tome da ćemo sada znači taj sporazum ažurirati i uključiti te, te različite odredbe, onda svakako ja moram reći da ću rado na tome raditi. Hvala na tim odgovorima. Još malo o trgovini i rodu. Trgovina je priča uspješnice Europske unije, da dakle, trgovina koristi za osnivanje drugih ciljeva, a osim socijalnih standarda i održivosti bismo trebali s time se e, boriti i za rodnu jednakost kao našu vrijednost. Danas Znamo da je e, predsjednica von der da je to jako važno u njenom mandatu kako mislite potaknuti ulogu žena u međunarodnoj trgovini da se dakle sva njihova prava zaštite i poboljša i hoćete li e, raditi isto kao i provenica Malsom tako što ćete odredbe o rodu uključiti u budućim sporazumima? Hoćete li odgovoriti na to sa da ili s ne? Mi ćemo nastaviti raditi na e, velik uspjeh povjerenice Malstrom što se tiče e, programa rode jednakosti što se tiče razvoja političkih mjera, ja ću svoj službi narediti da sve inicijative političkih mjera proanalizira pod tim tom prizmom rodne jednakosti. Znam da je Prvenica Malsom danas imala i jako uspješnu konferenciju. Ja sam dobio informacije o tome i postoji i jaki ekonomski razlog zbog kojeg je dobro osnažiti žene. U govoru povjerenice Malmström smo mogli čuti da bi to moglo do 83 um, milijarde eura uh, povećane dobiti dovesti uh, uh, u, budućnosti. I onda jednakost osnivađenja žena naravno da će biti sastavni dio bilo kakvih pregovora o sporazumima o slobodnoj trgovini. I posljednji govornik je Juliju Winkler. Uh, Hvala lijepa. Ne znam i griješim li, ali mislim da ono što e, ovdje zaista još predstavlja problematični dio vašeg zadatka u vašem e, mandatnom pismu jest Kina. S jedne strane nedostaju jednaki e, uvjeti na tržištu, a isto tako e, vidimo prakse narušavanja tržišta. S druge strane, zaista bismo htjeli poboljšati e, perspektivu da jednog dana sveobuhvatni sporazum između Europske unije i Kine zaživi. I ima dakle i drugih sporazuma. Sve skupa situacija je kontroverzna što ćete vi načiniti iz političkog stajališta. To je zaista izuzetno težak zadatak i tko će biti vaši partneri u komisiji van der Leyen prilikom pristupa Kini? Ja bih rekla da će svi biti moji partneri od predsjednice e, na dole, ali ja trebam izvještavati i polagati račune Valdesu Dombrovskisu koji je dakle zadužen za ekonomska pitanja, ali također s potpredsjednikom Timmermansom ću surađivati po pitanju ekologije, a i s predsjednicom Vestager trebam razgovarati s, po pitanju digitalne trgovine. Dakle, apsolutno sa svima moram surađivati, a moram izvještivati gospođu der, von der Leyen o napredu i sve moram raditi to od 2020. godine. Ali počet ću već 5. E, studenog kada ću otići u Kinu i vrlo otvoreno razgovarati s kineskom stranom o tome kako možemo napredovati. Ovaj sastanak održava se svakih pet godina i to je uvijek povoljan trenutak da uskladimo naše programe, uvijek kažemo koji su nam prioriteti. Povjerenica Malstrom i ja nastavit ćemo raditi na ovim pitanjima. Moramo imati jake alate u okviru Europske unije kako bismo se borili protiv nepoštenih trgovačkih praksi, kako bismo imali jednake uvjete na tržištu za sve. Istovremeno moramo uvidjeti da se u Kini mogu sklapati poslovi. I moramo jedno omogućiti da kinezi kada kažu da će otvoriti tržište, da to zaista i učine, što za sada nije bio slučaj. I vidjet ćemo kako ćemo e, putem sporazuma o trgovinima ulaganja nešto napraviti. A kinezi će ti e, koji će imati najveće pogodnosti ako uđu u VTO. Oni će zaista moći jako e, na taj način proširiti gospodarsku aktivnost. Dakle, to za njih ima vrijednost, a nadam se da ćemo mi moći iskoristiti tu činjenicu i poboljšati naše trgovinske odnose s Kinom od sada do kraja 2020. godine. Hvala lijepa na ovom odgovoru, budući da imam e, prilike da postavim posljednje pitanje kao član ovog odbora. Nisam, dakle, nije moja zadnja riječ, ali nešto o tehnikulturi. kulturi o poljoprivredi. Velik broj kolega raspravljaju o poljoprivredi i neke teme su vrlo važne, to je sasvim izvjesno. Postoji veza između poljoprivrede i trgovine. Mislim da je to nešto što je vama vrlo blisko i vi se tome time puno bavite. Ali e, koji izazovi stoje pred poljoprivrednicima sa vanjsko-trgovinskim sporazumima, ali moramo govoriti i o ogromnim e, mogućnostima koji se otvaraju kako za poljoprivrednike, tako i za prehrambenu industriju putem tih slobodno-trgovinskih sporazuma Europske unije. A moje pitanje je što ćete vi kao povjerenik za trgovinu napraviti kako bi poljoprivrednici bolje iskoristili te sporazume? Kao što jako dobro znate, gospodine Winkler, poljoprivrednici vam nikad ne govore o dobrim e, vijestima. I ja sam poljoprivrednik, a znam da ima poljoprivrednika koje e, su e, sigurno ovdje. Dakle, poljoprivrednici uvijek kriju najveće te pozitivne aspekte. Mi smo s Japanom 98% posto liberalizirali carine. Imamo ogromne mogućnosti u Kanadi i u Meksiku. Različite regije Europske unije će naravno svakoli e, toliko se usmiriti na ovaj ili onaj e, slobodno sporazum s obzirom na interes za pojedinu robu. Ali mi jako puno izvozimo i to predstavlja 16 do 20 tisuća 20.000 e, radnih mjesta, što je jako značajno i to je vrlo značajnom prilikom provedbe tih e, sporazuma, a važno je to i u ekonomskom i u socijalnom smislu. 200 milijuna eura izdvojili smo izdvojit ćemo 2020. godine za promicanje trgovinskih sporazuma u sektoru poljoprivrede. A od 2015. godine bio sam u više e, putovanja. To su bile e, misije, trgovinske misije kako bismo širili izvrsnu kvalitetu europskih proizvoda. Ono što ja savjetujem europskim poljoprivrednicima je kvaliteta. Kvalitet. A ako vi smanjite kvalitetu, onda nećete omogućiti srednjoj klasi E, u e, Kini i drugim zemljama da kupuju vaše proizvode. Dakle, ako ne budemo se odlučili za ekološku održivost i kvalitetu, onda e, ćemo gledati jako kratkoročno na situaciju. I nadam se da ću kao povjerenik za međunarodnu trgovinu imati izvrsnu suradnju s povjerenikom za poljoprivredu kako bismo na maksimalan način iskoristili te sporazume za dobrobit naših poljoprivrednika. Hvala vam povjereniče na svim odgovorima i hvala svim kolegama, zastupnicima naravno na vašim pitanjima. Povjereniče, izabrani povjereniče, vidjeli ste da je ovo bila e, demokracija na dijelu. Govorili smo o mnogim e, vrućim temama i u tom smislu e, gospodine Hogan jasno je da su vremena kada se politika vodila iza zatvorenih vrata i kako prošla. Potrebna je dakle transparentnost u trgovinskim politikama. Povjereniče, izabrani povjereniče Hogan, Imate sada priliku da još kažete neke zaključne riječi. Poštovani predsjedavajući, uvaženi zastupnici, hvala vam na ljubaznosti i na vrlo smislenim pitanjima. Pokušao sam odgovoriti što sam najbolje mogao. Neki među vama sigurno misle da sam varao prekratko. U 14 dana pokušao sam e, se baviti općim postavkama vanjsko-trgovinske politike, a obećavam da ću kasnije zaći u veće pojedinosti. Ali jasno je da je trgovina značajna za čovjeka prije, dakle još od na pračovjeka, su ljudi razmjenjivali e, predmete kojima su davali robu, kojima su davali određenu važnost još prije nego što se pojavili sakupljači i nomadi. I u svakom slučaju ono što je bitno za trgovinu potrebno je povjerenje da se zna koje će pravila vrijediti, koje će metode biti kako se će zajamčiti E, usklađenost. Upravo se na tome izradila Europska unija, na odgovornoj trgovini. Jer trgovina je uvijek odgovorno partnerstvo kada sve strane znaju što se događa. I prije nego što je okoliš postao jako popularna tema i postao jako in, e, Europska unija se za njega zalagala. Dakle, mi ćemo nastaviti naše politike graditi na održivosti. Europa je tu kako bi situacija bila dobra za sve, a ne samo za neke. Sve države članice to misle. I europske politike e, moraju se graditi na masovnim razmjerima, ali nikada ne smijemo zaboraviti pojedinca. Predsjedavajući, europski projekt izrastao je iz kaosa i razaranja, a usred tih ruševina europljani su smislili nešto konstruktivno, imali su nedostižne ciljeve koje su često ostvarili, a često putem trgovine. Naravno, e, e, europski zakoni i sudovi su poboljšali život Evropljana, ali i trgovina je tu igrala ključnu ulogu i možda će imati još bitniju ulogu u budućnosti. Način na koji trgujemo je bitan jer on pokazuje što smo i e, koje su naše vrijednosti. I to ima utjecaja na ostatak svijeta. To smo večeras čuli prilikom naše rasprave. Europa želi biti svjetski dionik i mi želimo predvoditi u trgovini u svijetu. I svaki aspekt naše trgovine mora lokalno i u svijetu e, stremiti miru i blagostanju. I ja u to vjerujem i nadam se da ćete mi ukazati povjerenje kao e, povjereniku za trgovinu koji će raditi na ostvarenju tih ciljeva vrlo aktivno i svakodnevno. Hvala lijepa povjereniče, a sada je na klubovima zastupnika da izvukuju zaključke iz današnjeg sastanka i one imaju prilike da se ovdje u 21.30 nađu ovdje iza zatvorenih vrata kako bismo raspravljali o rezultatu